Good afternoon everyone. Dobar dan svima, ispričavam se zbog e, toga što malo kasnije e, počinjemo. Imala sam još jedan sastanak koji je teso, koji je trajao malo dulje nego što smo očekivali. Ako nema e, nikakvih prigovora, mislim da možemo usvojiti naš dnevni red bez ikakvih izmjena u redu. Samo nekoliko priopćenja koordinatori su odlučili da se primijeni nova procedura e, vezana za mišljenje u obliku amandmana vezano za ove dosije o upravljanju, očuvanju i mjerama e, nadzora koje se primjenjuju na konvenciju, odnosno organizaciju za južno-pacifičke e, regionalno ribarstvo i upravljanje istim. Te stoga e, nećemo imenovati izvjestitelja za ovo mišljenje na Enviju i neće se raspravljati o nacrtu mišljenja. Imamo krajnji rok za amandmane, to će se naprosto sada otvoriti i e, onda će se svi amandmani glasati će se vezano za njih na Enviju i amandmani koji budu usvojeni će onda biti predloženi E, ispred e, odbora Envi e, predsjedavajućem odbora Peš. Kakav je raspored? Imamo krajnji rok za amandmane ovdje u Enviju 23. lipnja 2017. a glasovanje na Envi će biti 7. rujna budući da je krajnji rok za amandmane na odboru Peša 2. listopada. Također 7. E, lipnja podne e, imamo zajedničku manifestaciju nvi i Deve, odbora nvi i vezano za e, ciljeve održivog razvoja. Radi se o danima razvoja. Upravo da bismo to obilježili imamo tu to događanje. Počinje u 3.15 i završava u 4.30. To se organizira zajedno sa zagovarateljima e, ciljeva održivog razvoja UN-a i bit će e, su, predsjedavajući će, biti norveška e, premijerka Erna Solberga. Predsjednik Tajani će dati uvodnu izjavu i nakon toga ćemo imati dvije panel rasprave. Nadam se da ćete nazočiti tome velikom broju. Također Imamo izvanredni sastanak e, našeg odbora 12. lipnja u Strasburu, ponedjeljak 12. lipnja, kao što rekoh, od 7 do 20.30 kako bismo, e, dakle 19 do 20.30 kako bismo im održali raspravu, odnosno razmjenu mišljenje sa prvim potpredsjednikom e, Timmermansom u kontekstu strukturiranog dijaloga. Imamo prevođenje na 21 jezik i kao i obično, ovaj dosje o ovom sastanku vam je na raspolaganju elektronski preko aplikacije za e-sastanke i e, prikazuje se također e, uživo na internetu. I također moram reći da su preporuke koordinatora u elektronskom obliku podijeljene i ako e, nema nikakvih prigovora možemo smatrati da je to sve usvojeno. A sada prelazimo na prvu točku našeg dnevnog reda, a to su energetska svojstva zgrada. Imamo izvješće gospođe Jaten Maki i sada ću odmah na njoj dati riječ kako bi nam ona nešto rekla o tom izvješću. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ovaj prijedlog da se izmijeni i dopune odredbe vezane za energetsku učinkovitost zgrada su važan dio našeg paketa za čistu energiju i općenito uzavši moram reći da je došlo do jedne reforme i da je zaista došlo do tog e, prelaska na obnovljive izvore energije i koji su zaista sve zastupljeniji u našoj kombinaciji energenata i pomalo e, preuzimaju ulogu fosilnih goriva. Ali sada što se tiče detalja koji bi zanimalo ovaj e, odbor, prijedlog komisije naglašava važnost energetske učinkovitosti zgrada i to je naravno ključna stvar u cijelom ovom prijedlogu zapravo. Dakle, pitanje je kako možemo uštedjeti energiju i istovremeno biti racionalni mm, na tom području što se tiče troškova. dosta se sporo obnavljaju zgrade, e, oko 1,5% zgrada se obnovi, to znači da će e, zaista biti potrebno dosta vremena da se postignu ovi ciljevi. Nadalje, izgradnja e, energetski učinkovite zgrada ili obnova, to je aktivnost koja zahtjeva dosta radne snage i htjeli bismo naglasiti koliko je zapravo važno ugraditi odgovarajuće sustave grijanja i također kontrolirati razinu vlažnosti u zgradama. Ono što mene brine je pitanje zdravih zgrada i kvalitetnog zraka u tim zgradama. Evo, vrlo jednostavno ću vam sada to predočiti u Europi bismo e, smjeli izgraditi zgrade samo takve koje će biti zdrave, kojima će ljudi moći očuvati svoje zdravlje, koje neće ugrožavati zdravlje ljudi, upravo e, zbog loše kvalitete zraka. U svim novim zgradama ili obnovljenim zgradama moramo se pobrinuti da zgrada e, bude energetske učinkovitosti, ali također i da kvaliteta zraka unutar same zgrade također mora biti kvalitetna. Dakle, cirkulacija e, zraka, e, dotok svježeg zraka je veoma važna ovdje. Evo mogu reći kakva je situacija u mojoj zemlji, u Finskoj. U Finskoj imamo Imamo dosta problema sa kvalitetom e, zraka u zgradama. 70. godina je bila ona naftna kriza e, i rezultat toga je da se radilo na uštedi energije i ljudi su nastojali uštedjeti na grijanju i upravo zbog toga u mnogim e, zgradama je e, bio problem sa lošim dovodom svježeg zraka, pa čak je došlo i do pljesni, tako da su mnoge zgrade morale biti srušene. Tako da je kvaliteta zraka veoma važna stvar, to trebamo naglašavati, ne radi se samo o zdravlju, nego i o, i o racionalnosti. I ne samo kod izgradnje zgrada, nego i općenito kod gospodarstva svake zemlje. Kada sam analizirala ovaj prijedlog, postalo mi je jasno da energetska učinkovitost e, jest nešto što treba financirati na odgovarajući način i to je upravo sada problem. Moramo naći način i sredstva. E, moramo dobiti odgovarajuće e, financije koje će nam omogućiti da pokrenemo cijeli taj proces. Mi ne možemo naravno očekivati e, da će privatni sektor smanjiti svoje očekivanja. Moramo im dati pomoć, moramo podržati i podupriti energetsku učinkovitost. Ima mnogo pozitivnih primjera u zemljama članicama vezano za načine na koji možemo to financirati. Evo, a sada da prijeđem na drugu e, temu koja je sasvim drugačija Možda se pitate kako se to uklapa u ovaj prijedlog. a to je pitanje gdje se može puniti električne automobile. Prijedlog komisije sadrži prijedlog koji bi trebao riješiti taj problem električnih automobila a to znači da morate imati dovoljan broj punionica gdje možete napuniti e, baterije ili akumulatore. Prijedlog komisije vezano za zgrade ne govori samo o e, zgradama, o kućanstvima, nego tu postoji i prijedlog, dakle da na svako deseto garažno mjesto bi trebala biti e, utičnica gdje možete napuniti svoje vozilo. To je možda malo pretjerano. Mislim da bi zaista trebalo to prepustiti e, graditeljima, građevinarima da odluče koliko će biti tih e, punionica. Mislim da je najbolje to prepustiti tržištu, da one nađu rješenje. Jer bojim se da ako počnemo mi sada tu regulirati koliko mora biti tih utičnica, koliko mora biti tih punionica da onda e, će presušiti ulaganja. I bojim se da bi zapravo budući se tehnologija e, mijenja i razvija, bojim se da dok ova direktiva stupi na snagu, da će se stvari tako promijeniti i da više neće biti relevantna. Mislim da ne trebamo stoga nametati takve obveze kakve su primjerice predviđene ovim tekstom i u mnogim zemljama članicama, e, europskim gradovima i naseljima. Ima dosta ulaganja iz Europske unije u takve stvari i oni sami odlučuju koliko tih točaka za punjenje e, treba e, postaviti i tu nema neke potrebe da se to e, regulira sa više razine. Poboljšanje energetske učinkovitosti ne bi smjelo, odnosno zapravo tu imamo cijeli niz tema, ali ali ono što nas zaista tu treba brinuti je kvaliteta zraka i također trebamo se brinuti o emisijama u zgradama, dakle koliko zgrade tokom svog životnog ciklusa ispuštaju stakleničkih plinova i također e, što se tiče ovih e, punionica, e, mislim da to trebamo prepustiti tržištu. E, ja sam spremna saslušati vaše primjedbe, uvažiti ih i radujem se e, što ćemo sada imati priliku da sve to raspravimo i sa izvjestiteljima u sjeni i tako dalje. I to, je to. Hvala. Sada se obraćam izvjestiteljima u sjeni. Gospodin Florence je prvi koji će se javiti za riječ. na početku ću zahvaliti izvjestiteljici iz redova liberala. Ovo je vam interesantan prijedlog e, koji bih htio ne samo podržati, nego i proširiti. Mi znamo e, kakve su prednosti e, energetske učinkovitosti i politike za energetsku učinkovitost za zgradarstvo jer ako zgrade e, dobro, dobre rezultate polučuju na tom planu, onda svakako to daje doprinos smanjenju ispuštanja CO2. E, također se otvaraju radna mjesta e, u regijama Ako u Kelnu trebate e, novi e, sustav za grijanje, nećete ga naručiti iz Lisabona, nego negdje lokalno. Dakle, to potiče rast i otvaranje radnih mjesta i to bih htio naglasiti. Ovo izvješće mi se doista dopada, zato što ne razmatra samo industriju u Europskoj uniji koja svakako ispušta e, dosta stakleničkih plinova, oko 30%, ali e, mi već godinama stalno pričamo o industrijskom sektoru, a u, također bismo trebali razmotriti i promet te zgrade. A kada to kažemo, onda nas ljudi čudno gledaju i pitaju kako ćete to objasniti svojim građanima, ali ja se slažem da i druga područja trebaju također preuzeti svoj dio odgovornosti i da mnogo treba učiniti i na planu e, prometa i na planu zgradarstva, tako da pozdravljam ovo izvješće. Također pozdravljam činjenicu da je e, tu naglašena zdravstvena dimenzija. Često je to nešto e, što je sekundarno, ali zdravstveni aspekt je veoma važan i ne smijemo e, to izgubiti iz vida. Što se pak tiče ovih ciljeva, da, e, svakako, to je i dalje dosta problematično. Moja prva reakcija je da kažem evo 2050. to je daleko budućnost i tko zna kako će se stvari razvijati u međuvremenu, ali ipak moramo imati dokument koji će sadržati te ciljeve. I ako e, dajemo, ako stavimo taj datum 2050. onda moramo jasno definirati svoj pristup, jer mnoge zemlje članice će naprosto nastaviti raditi e, sve po starom do 2048. a onda će reći jao mi ne možemo postići te ciljeve do 2050. Znači trebamo neki instrument koji će omogućiti da ova politika se kontinuirano provodi. Znam da imamo onaj postotak obnove zgrada koji se mora obaviti svake godine, ali mislim da to nije dovoljno. Mislim da trebamo neke druge e, definirane točke e, na tom našem putu i financiranje je jedan važan aspekt. A što se tiče e, privatnih kućanstava, moramo to na neki način učiniti privlačnim. Ja to vidim u, u svojoj obitelji. Ljude zanima ulaganje u svoje domove, poboljšanje energetske učinkovitosti samo ako je postoji nekakva stimulativna mjera koja je s tim povezana. Mislim da bi pokretanje tih ulaganja ili činjenica da recimo se može e, odbiti E, to što ste uložili preko nekog vremenskog perioda da bi to moglo biti interesantno, zapravo bi to možda bio neki način e, da postignemo te rezultate koje želimo. Što se pak tiče ovih punionica, moja draga prijateljica iz redova liberala mora znati da ako gradite novu kuću i ako se zaista primjenjuju te tržišne sile, onda morate imati te punionice jer sa gospodarskog stanovišta to ne bi imalo smisla. I zapravo biste trebali e, uložiti u to kako bi e, vaša zgrada bila privlačna ljudima da kupe te zgrade. Sada možda biste na svakih pet parkirnih mjesta mogli imati jednu takvu točku za punjenje. Mislim da isto to ne bismo trebali regulirati do svakog parkirnog mjesta svake utičnice, ali ipak mislim da je to nešto što treba promicati i to ekonomski gledano ima smisla. Što se tiče tog zdravstvenog aspekta, već sam to naglasio, da je to isto važno i zaista se izvanredno to iznijeli. I posljednja stvar koju hoću naglasiti je da trebamo poboljšati edukaciju. Primjerice, što se tiče E, obrta e, tu imate jako dobru edukaciju, ali što se tiče politike učinkovitosti tu je dosta slaba situacija. Tako da zaista bismo tu trebali malo to bolje naglasiti. I vi, e, gospođo ste naglasili i taj aspekt u svom izvješću, tako da to također pozdravljam. Drago mi je što ovo mogu podržati posebno zato što konačno sada tražimo da e, na svim područjima gdje se treba uložiti napori, da se ti napori naprave. Hvala, gospodin Zofoli. Hvala lijepo i hvala izvjestiteljici. Ovaj prijedlog e, izmjene dakle, direktive je jako važan naročito ako vodimo računa o tome da je 75% ukupnih zgrada u Evropskoj uniji, dakle, neučinkovit. I sada na to trošimo više od 40% proizvedene energije i u tom sektoru se proizvodi velik broj stakleničkih plinova. trenutna stopa obnova zgrada je poprilično beznačajna, dakle ispod 1% i to pokazuje suhitnoću ove situacije. Potrebne su dugoročne zajedničke strategije na razini država članica koje će izraditi nacionalne strategije vezane uz energetiku i klimu kako bi se potaknula obnova i kako bi se ona ubrzala. naravno ako želimo postići ciljeve energetske učinkovitosti. To traži i bolje zakonodavstvo. To ne znači da treba biti više propisa, to znači pojednostavljivanje propisa kako bi se smanjili administrativni troškovi. Također potrebni su poticaj, trebaju biti manje fragmentirani i učinkoviti. Danas u tom sektoru postoji velika fragmentacija i za ljude je teško shvatiti kako doći do poticaja, do teškoća dovodi različito zakonodavstvo u različitim državama. Dakle, moramo pronaći odgovarajuću ravnotežu između prava i obaveza, dakle na razini Europske unije te nacionalnih kompetencija. Potom investicije u energetsku obnovu bi trebale biti isključene iz pakta o stabilnosti. Što se tiče certifikata o energetskoj učinkovitosti, države članice su ovdje zabilježile neravnoteže, potrebne su mjere za primjenu, mjere nadzora koji će biti učinkovitije. Primjerice mogu se iskoristiti, može se iskoristiti dobra praksa koja je razvijena u nekim evropskim regijama. Potom se slažem sa amandmanima izvjestiteljice potrebi dobrog zdravlja zgrada. Većinu svog vremena provodimo zatvoreni unutar svojih kuća. Tu trebaju biti sigurni ambijenti. Između ostalog tu je vrlo uska veza između energetskog siromaštva i energetske učinkovitosti. 50 milijuna stanovnika u Europskoj uniji ne uspijevaju platiti račune. Potrebna je zajednička borba protiv ovih pojava. To možemo učiniti na osnovu zajedničkih definicija, dakle što je energetska učinkovitost. Tu je potrebno jasnije definirati stvari, potrebno je bolje prikupljati podatke vezane uz ovaj fenomen, te je potrebno zajednički djelovati da bi se protiv, borili protiv ovog problema i s tim u vezi ću izraditi neke amandmane. Drago mi je što u prijedlogu komisije stoji, dakle, referenca, dakle, koja se tiče punjenja električnih automobila. Danas smo to spominjali. Treba o tome razgovarati, vidjeti koji su najbolji tehnički modaliteti kako bi se zgrade dakle pripremile za ove punionice, dakle to je pitanje koje se tiče kablova i tako dalje. To treba uzeti u obzir s obzirom na brz tehnološki razvoj u tom e, sektoru i također treba povesti računa o troškovima ovih e, izmjena. Osim toga treba voditi računa i o datumima stupanja na snagu ovih propisa, sada se govori o 2025. I s tim u vezi ću podnijeti neke amandmane. Ovaj proces prilagodbe se tiče javnih zgrada, javnih parkirališta kojima upravljaju privatna tijela i javni sektor treba dati svoj doprinos i pokazati svojim primjerom što napraviti. Također treba odgajati potrošače vezano uz financijske instrumente koji su im na raspolaganju za restrukturiranje zgrada. Osim toga, tu je usavršavanje profesionalaca koji svakodnevno e, rade u kontaktu sa potrošačima. Svatko od nas treba znati što konkretno može učiniti u svakodnevnom životu, u vlastitom domu, u uredu, u trgovini, u vlastitoj radionici kako bi se postignula energetska štednja. Siguran sam da ćemo s tim u vezi uspjeti izraditi dobre kompromise. Thank you Hvala. Nisam mislila da je potrebno uvesti vremensko ograničenje, ali e, predlažem da budemo razumni u svojim intervencijama. Zastupnik Dorman, izvolite. No? I apologize. Then uh, another shadow present here, Madam Harms. Ja, vielen Dank erstmal an die Berichterstatter. Hvala lijepo. prije svega hvala izvjestiteljici što je predstavila ovo izvješće. Htjela bih vam dati prijedlog. Dakle, energetska ovo izvješće o energetskim svojstvima zgrada bi trebalo uključiti jedan širi kontekst, a to su politike vezano s borbe protiv klimatskih promjena, jer će o tome ovisiti uspjeh e, dostizanja ovih ciljeva. To su ključne stvari povezane sa drugim sektorima. U to zasigurno ulazi i zgradarstvo i pokušavamo sve urediti ovdje iz Brisela, onda nam se poručuje da se previše miješamo. Ali podržavamo ovo što je rekao kolega Karl Heinz Florence, 1,4% je godišnja stopa obnove starih zgrada. To su doista preskromni brojevi. I bilo bi dobro tu dati značajni doprinos, ubrzati energetsku obnovu zgrada kako bismo postignuli brže i ambicioznije dakle, ciljeve vezano za energetsku učinkovitost. U klubu zelenih smatramo da bi se trebalo nastaviti sa razvojem u ovom sektoru. E, trebali bismo biti ambiciozni, trebalo bi gledati i dalje od 2030. 2050. Možda bismo si mogli dati jedan srednjoročni cilj, tamo negdje oko 2040. Međutim, trebalo bi dodatno pojasniti koje su sve prednosti e, ove obnove zgrada. Nije riječ samo o smanjenju računa za potrošače. Jedan od rezultata je poboljšanje kvalitete e, zraka, smanjenje uvoza energenata. Prisjetimo se primjerice situacije u Poljskoj, tamo dosta ovise o ugljenu kao energentu i uštedama bi se stvorila e, bi se, bi se dakle zasigurno doprinijelo čišćem zraku. Također tu je borba protiv energetskog siromaštva i to su pitanja kojima bi valjalo, kojima bi valjalo više razgovarati. Često je energetsko siromaštvo samo jedan od izraza dakle ukupnog siromaštva u našem društvu i mislim da bismo tu trebali dati jedan konkretan doprinos, a ne razvodnjavati propise. Potom, dakle, pitanje električnih automobila. Mislim da je teško ovdje postići konkretne e, ciljeve, ali ako se radi o obnovi zgrada, ako se radi o novim gradnjama, e, treba imati na umu koji će biti dakle, konačni cilj, dakle veća mobilnost i tu bi dakako trebalo osmisliti i punionice. To valja dakle kako u e, slučaju obnove zgrada, tako i za nove gradnje. Riječ je o infrastrukturama, koja se, o infrastrukturi koja se valja izgraditi, to treba zagledati u kontekstu potrebnih e, investicija. Dakle, treba dugoročno razmišljati i stvoriti uvjete za ovaj razvoj i da dakle cijela ta, cijeli taj postupak ne bude preskup i presložen. Što se tiče prijedloga komisije, tu imamo neke probleme zato što se e, direktiva koncentrira na smanjenje potrošnje energije i čini se da je sve podređeno tom cilju. Dakako, važno je smanjiti mm, smanjenje e, dakle, potrošnje fosilnih goriva, ali kada govorimo o e, stanovima, o uredima, onda u to ulaze pitanje grijanja, dakle, izvora grijanja, spominje se tu dakle, pitanje obnovljivih izvora energije, pitanje peleta, Dakako, to bi trebalo podrazumijevati i racionalno korištenje energenata, dakle ne se samo zadržavati na potrebi e, smanjenja korištenja ovih izvora energenata. Zvolite, zastupnica Evi. Hvala, evo, ja zahvaljujem kolegici Jaten Maki. U ovom nacrtu mišljenja se nalaze i neka se za neki od zaključaka koje, do kojih smo došli na prvom sastanku izvjestitelja iz Sijene i na tome joj hvala. Zadovoljna sam e, sa njezinim e, pristupom, dakle kolege su već istaknule neke elemente poput onog e, o potrebi života dakle u zdravom okolišu, potom pitanja mobilnosti. Podržavamo ova dva aspekta i želimo da se oni prodube tijekom idućih rasprava. Međutim, općenito mi se čini da nacrt mišljenja, ali prijedlog komisija ne sadrži dovoljno ambicioznih ciljeva. Ovo bi trebalo biti nešto što će biti dugoročnije prirode. Više nego što je to slučaj sada. Mislim da nedostaje jasna definicija ciljeva Dakle, ono što nazivamo dekarbonizacijom zgrada, dakle do 2050. ali ne e, zacrtavamo dakle etape, mjere koje se konkretno trebaju poduzeti da bi se ispunio taj cilj. Što znači dekarbonizacija? To znači nula emisija, to znači smanjiti emisije, dakle trebamo pravilno upisati što to znači za sektor zgrada do, do 2050. zato što valja ima imati na umu da se želi drastično smanjiti potrošnja energije u zgradama i tu također koristiti više obnovljive izvore energije te integrirati i ovaj sektor u proizvodnju energije koja se temelji na obnovljivim izvorima. I s obzirom da se nalazimo u odboru ENVI ovdje u parlamentu, smatra da imamo dužnost obavezu povećati ambicije ovog mišljenja, dakle uvesti minimalne zahtjeve energetske, učinkovitosti zgrada. To bi možda mogao biti neki putokaz dakle, kojim bismo zakružili ovaj, ove propise. Slažem se s ovim što je rekao kolega Zofoli vezano uz ulaganja u ovaj sektor, dakle restrukturiranje, to bi trebalo isključiti iz pakta o stabilnosti. Znamo, ponavljamo, znamo da se ova ulaganja isplate u kratkoročnom i srednjoročnom razdoblju i mislim da bi to trebala biti tema oko koje bismo mogli dobiti veliku podršku. Ono što me brine, to kaže i sama Europska komisija, jest nedostatak slike stanja, dakle postojećeg sektora, nemamo dovoljnog podataka, ulaganja su zbog toga nesigurna, ali se time nastavlja gradnja novog i slabije se odlučuje za obnovu starog. To također dovodi do e, trošenja e, raspoloživog zemljišta, teritorija, to je također trebalo imati na umu. Slažem se sa onim što je rekao kolega Florenc kada je e, riječ utjecaju ove obnove na broj radnih mjesta i ovo je jedna od ovih velikih akcija u koju bi trebalo uložiti Evropska unija, gdje bi se stvorila radna mjesta na lokalnoj razini, a ne ulagati u ove velike mega projekte koji često ne donose dobrobit za lokalno stanovništvo. Madame Dornano. Dornano, izvolite. Hvala vam predsjednice. Ja bih htjela pozdraviti ovo izvješće vezano uz reviziju direktive iz 2010. godine o energetskoj učinkovitosti zgrada. Mislim da je ovo jedan realni prikaz koji omogućuje nacionalnoj razini određeni manevarski prostor. Žao mi je da završni tekst Europske komisije nije u potpunosti dosljedan što se tiče elektromobilnosti. Obveze su izuzetno precizne, a to ne doprinosi izravno energetskoj učinkovitosti zgrada. Ova infrastruktura nije uvijek opravdana i mogla bi isto tako nositi sa sobom određene financijske troškove. Bilo bi dobro da se ostavi veći prostor za donošenje odluka javnim vlastima i poduzećima. Također nas čudi odluka Europske komisije kada je riječ o energetskom siromaštvu koje utječe na 10% europskih kućanstava. Ovdje pozdravljam izvjestiteljicu i njezin stav koji stavlja naglasak na zdrave zgrade, a obnova stambenog fonda mora biti prioritet. Hitno su potrebne mjere za financiranje, posebno za privatne stambene zgrade i socijalne zgrade. Poznato je da postoje praznine u sadašnjem sustavu kada je riječ o početnom ulaganju od strane vlasnika ili pak kriterija prihvatljivosti da bi se došlo do određenih financijskih sredstava. Potrebne su konkretne mjere koje bi mogle doprinijeti poboljšanju životnog standarda Evropljana i zato će naš klub predložiti amandmane u tom smislu. Hvala. Uh, Hvala. Tu su još neki zastupnici koji se žele javiti za riječ. Zastupnica Pirik, izvolite. Hvala vam. Prije svega hvala izvisiteljici, dakle govorimo o 75% zgrada koje još uvijek nisu energetski učinkovite i tu moramo zasukati rukave. Međutim, ne bismo li mogli prvo početi sa zgradama parlamenta? svi e, imamo situaciju da posjetitelji e, koji dolaze ovdje u zgrade, da su među prvima koji postavljaju pitanja vezana uz grijanje u ovim zgradama. E, u mojoj zemlji se dosta bavimo ovim pitanjima. I dakle, s tim u vezi i u slučaju EFSI-a podnosimo projekte. Ovdje se međutim također govori o radnim mjestima, međutim činjenica je da imamo vrlo mali broj specijaliziranih e, zanimanja u ovom sektoru. Tu su potrebna stručna znanja, dakle govorimo o tehničarima, vodoinstalaterima, koji se bave instalacijom ovih uređaja i u Nizozemskoj smo imali situaciju da je došlo do zastoja na tržištu zato što nismo imali kvalificirane tehničare. Evo, ponavljam, počnimo od naših zgrada ovdje u parlamentu jer je to pitanje koje često postavljaju posjetitelji. Hvala vam. Hvala vam predsjednice. Prije svega želim zahvaliti izvjestiteljici na izvrsnom izvješću i slažem se također sa gospodinom Florecom, izvjestiteljem u sjeni iz mog kluba. Želim spomenuti dvije stvari. Kao prvo, manjak informacija što se u odnosu na vlasnike zgrada. Dakle, informacije se uglavnom svode na nekoliko vrsta radova, zapravo se traži jedna viša razina tehničkih informacija i mislim da bismo mi trebali pokrenuti jednu kampanju za informiranje vlasnika zgrada. Zatim, eh, htio bih nešto spomenuti vezano uz vodu u zgradama, budući da se tu troši mnogo energije i tu bi se mogli ostvariti značajni pomaci kako bi se smanjila potrošnja energije i to kroz bolje uređenje pritiska, načina na koji su koncipirane instalacije u zgradi i to bi sve trebalo uzeti u obzir. Želim vas podsjetiti da e, sustav pumpi e, za vodu su među najvećim potrošačima energije a zbog e, tih, e, dakle, zbog termičkog e, vođenja dolazi do velike potrošnje energije. Tako da bi se tu moglo značajno smanjiti potrošnja energije. Nao, mister Lize. Sada gospodin Lize. vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Frau ähm, Hvala vam, Gospođo predsjedavajuća, zahvaljujem također izvjestiteljici. Ja mogu podržati već dio iznesenih e, prijedloga, no htio bih samo naglasiti da u zgradarstvu uistinu postoji veliki potencijal kada je riječ o smanjenju emisija CO2 i to je potencijal koji se često zanemaruje. Možemo razgovarati o potrošnji električne energije, možemo razgovarati također o tome kako smanjiti emisije, kako osigurati sigurnost opskrbe energijom. Još uvijek smo isuviše ovisni o uvozu energije iz Rusije i arapskih država. Dakle, govorimo o uvozu nafte i električne energije i plina. Za, za grijanje u zgradi potrebno je koristiti različite vrste energenata kao što su ugljeni i slično. No mislim da isto tako trebamo postaviti pitanje i što je sa stjecanjem ugljika. Mi smo protiv toga, no svaki euro koji uložimo u zgrade postići će upravo to. Dakle, postići će da se to smanji. E, dakle, ja ću predložiti amandman u smislu poboljšanja tehničkih rješenja za zgrade. Dakle, to se provodi već od 70. godina, međutim, postoje kašnjenja u nekim drugim sektorima. Uzmimo za primjer termostat. Ako postoji pametni uređaj za određivanje temperature u prostoriji. To može povećati učinkovitost. I to omogućuje da se smanji pregrijavanje prostorija i činjenicu da se dakle zgrada zagrijava nepotrebno. Osim toga, to se može otplatiti u šest mjeseci do dvije godine i zahvaljujući takvom sustavu može se uštedjeti veliki postotak e, energije i zapravo to omogućuje uštedu kada je riječ o plaćanju računa. Dakle, kada govorimo o emisijama, Mislim da moramo razmisliti o takvim mjerama gdje možemo uistinu uštedjeti, odnosno smanjiti emisije za 15,3 milijuna. Slažem se sa kolegom Floricom, možda rješenje koje predlaže komisija nije najbolje, ali mislim da nam treba nekakav odgovor za ovo pitanje. Kolege su također spomenuli i pitanje kako ovo uračunati u pakt o stabilnosti. Mi ne možemo o tome donijeti u odluku ovdje, međutim to su na raspolaganju neki drugi financijski instrumenti. Da kako energetsko siromaštvo jest problem, mi moramo pronaći rješenje za to. E, kućanstva koja su u opasnosti od energetskog siromaštva trebala bi dobiti odnosno trebalo bi im omogućiti primjenu metoda za uštedu energije. Mislim da bi to trebalo biti pravi pristup i na taj način se mogu povezati pitanje energetske učinkovitosti i smanjivanje energetskog siromaštva. Izvolite, gospođo Dali. Hvala. Ja se zapravo želim nadovezati na nešto što je rekao kolega Lize. Ja smatram da se da bi smo morali biti vrlo ambiciozni kada je riječ o zgradarstvu, ali isto tako moramo imati i jedan nekonvencionalni pristup. Slažem se kada je riječ o pametnim tehnologijama. Mislim da tu treba ostvariti napredak, da ih treba više koristiti i smatram da bi to trebalo biti obuhvaćeno odredbama nove direktive. E, dakle, te nove tehnolo pametne tehnologije su dobre investicije i to može dovesti do značajnih ušteda u potrošnji energije. Mislim da se tu možemo dodatno usmjeriti na ta pitanja. Zatim, e, države članice moraju biti, imati ambiciozne strategije za obnovu zgrada, no isto tako moraju imati mjere za stambeni fond koji postiže naj lošije rezultate u području energetske učinkovitosti. Također treba omogućiti pristup informacijama o financijskim instrumentima koji su dostupni potrošačima e, za potrebe energetske obnove zgrada. U tom smislu smatram da bi trebalo imati strože zahtjeve u e, dugoročnim strategijama država članica za obnovu zgrada. Mislim da također trebamo e, imati i reformirati certifikate energetske učinkovitosti, što bi trebalo također obuhvatiti e, operativnu učinkovitost. zatim kolega Zofoli je govorio o pilot schemama. Mislim da i mi ovdje u europskim institucijama možemo izvući neke pouke iz toga i možemo vidjeti na koji način možemo koristiti poticajne mjere u e, stambenim zgradama. Dakle, to je isto tako nešto što možemo vidjeti u sklopu ove direktive kako bismo dobili paket koji će imati neke inovativne e, inicijative nešto što pametne zgrade uistinu mogu ponuditi. Hvala. Sada u ime Europske komisije, gospodin Hudson. Hvala gospođo predsjedavajući. Želim također zahvaliti izvjestiteljici što nas je uvela ovu temu. Mislim da je vrlo dobro da smo sada započeli raspravu o ovoj temi i u parlamentu. Već neko vrijeme razgovaramo o toj temi s vijećem. Zahvaljujem također i drugim zastupnicima koji su podržali neke naše prijedloge. Mi također mislimo da su dugoročne strategije dobar primjer e, dakle, inicijative koju velik broj zastupnika podržao. A sada da se osvrnem na neke pojedinačne komentare. Ne bismo trebali izgraditi zgrade koje su učinkovite a u energetskom smislu, ali nisu dobro za zdravlje. Dakle, ovo mora biti jedan uravnotežen prijedlog koji također uzima u obzir i pitanja zdravlja. Tako da ćemo mi e, uzeti u obzir vaše prijedloge. Što se tiče punionica, dakle, izvjestiteljica je bila kritična prema tome, kao i neki drugi zastupnici. Gospodin Florinac i gospodin Lize su imali nešto pozitivniji ton u odnosu na taj prijedlog. Dakle, rekao bih sljedeće. Ili ćemo imati neko drugo rješenje za smanjenje emisija u prometnom sektoru, ili e, ćemo reći da bez elektrifikacije to ne možemo postići. A, a želimo elektrifikaciju, onda nam treba i funkcionalno tržište. Ali tu se onda postavlja pitanje što prije kokoš ili jaje, budući da pitanje e, da li proizvođači ne stavljaju dovoljno automobila na tržište ili ih ljudi ne kupuju zato što nema dovoljno punionica, nema dovoljno punionica zato što nema dovoljno potražnje. Ako kupite automobil, e, dakle obični automobil, možete ga možete ga bilo gdje napuniti, međutim za električne automobili najprije treba, treba riješiti pitanje e, infrastrukture za napajanje, tako da e, bi trebao riješiti taj problem. A ako se to riješi, onda će profunkcionirati tržište. Norveška je dobar primjer. To je zemlja koja ima najaktivnije tržište električnih automobila u Europi iz više razloga, a između ostalog i zato što velik broj kuća ima vlastitu punionicu za električne automobile. Dakle, možda to može biti podloga za takav pristup. Možemo se složiti sa gospodinom Lizom da je potrebno nešto poduzeti, mi to također mislimo, no ako želimo uistinu potaknuti korištenje električnih automobila, moramo nešto poduzeti u vezi s tim pitanjem. Slažem se s gospodinom Florencom kada je riječ o važnosti obrazovanja i informiranja. Mi smo to pokušali potaknuti kroz jednu inicijativu e, gdje smo radili na osposobljavanju e, dakle, radnika u građanskom sektoru, no isto tako smo otvoreni za druge prijedloge kako bismo dobili e, kvalificiranu radnu snagu koja nam je potrebna. Što se tiče energetskog siromaštva, mi ne mislimo da se to može riješiti kroz zakonodavstvo. To je pitanje koje spada pod socijalnu politiku i to je u nadležnosti država članica. Čak i ako ne poduzmemo ništa konkretno vezano uz energetsko siromaštvo u ovom prijedlogu, mislim da ćemo indirektno pomoći jer se pokazalo da zahvaljujući ovakvim inicijativama E, dakle naime da će se te zgrade obnoviti tako da će to koristiti nekolicini milijuna ljudi koji trenutno žive u energetskom siromaštvu. Dakle, to će biti posljedica primjene ove direktive. Ako se udaljimo od e, uređivanja cijene energije, od definiranja cijene energije, onda ovaj instrument mora moći dati svoj doprinos. Dakle, mi moramo imati jedan uravnotežen pristup u sklopu čitavog paketa mjera. Što se tiče pakta o stabilnosti, mi pokušavamo ovdje surađivati sa Eurostatom na njihovim pravilima e, za uzimanje u obzir e, ugovora o energetskoj učinkovitosti. Dakle, tu se zapravo tijekom vremena smanjuje e, potrošnja energije tijekom vremena i dakle želimo da to bude na istoj razini kao i to da se uzima energetski dug tijekom vremena. Dakle, mi bismo htjeli da se zapravo uspostave jednaki uvjeti za sve za sklapanje ugovora o području energetske učinkovitosti i to bi zapravo moglo pomoći javnim vlastima da više ulažu u energetsku učinkovitost. Što se tiče financijskih sredstava iz EFSI-a, mi pokušavamo poboljšati pristup tim sredstvima, možda možemo o tome razgovarati i bilateralno, dakle nemamo jedno rješenje za sve, ali smatramo da bi bilo vrlo korisno da imamo jednu platformu za financiranje energetske učinkovitosti u svim državama članicama, što bi omogućilo da se iskoriste sve postojeće prilike. I zatim što se tiče nekoliko tehničkih pitanja koja su postavljena, što se tiče uloge pametne tehnologije, slažem se s gospođom Dali, mi želimo također i pametne pametna brojila. Također se slažemo i da su da je uloga pametnih termostata. gospodin Dantan je napustio dvoranu. Dakle, slažem se s njime da pumpe, dakle, najme da se može uštedjeti velika količina energije ukoliko se poveća učinkovitost pumpa za vodu. I to ćemo postići kroz propisa o ekodizajnu gdje ćemo, gdje će se dakle poboljšati učinkovitost tih e, sustava za pumpe. I hvala, sada smo iscrpili popis govornika i sada ću ponovno dati riječ izvjestiteljici da iznese zaključak. Hvala, ja bih htjela zahvaliti svima na doprinosu u raspravi. Čini se da postoje da ne postoje velike razlike u stajalištima. Uglavnom nas brinu ista pitanja. Što se tiče punionica za električne automobile, zanima me, eh, odnosno mislim da bismo se trebali zapitati kolika je korist e, električnih automobila općenito, da kako treba nam više punionica za električne automobile, no ukoliko se neka zgrada obnavlja, ukoliko se rade neki radovi, e, pitam se u kojoj mjeri su tu bitne punionice Mislim da bi trebalo više razmisliti o tom prijedlogu. Mislim da je u redu da se postavljaju takvi zahtjevi za novogradnju, ali nisam sigurna da je to dobro i kada je riječ o obnovi starih zgrada. Da kako središnja vlast također nudi određene poticajne mjere posebno kada je riječ o cijeni električnih e, automobila i mislim da je to isto tako važan čimbenik u tome da ne postoji veće tržište za električne automobile u ovom trenutku. Hvala. Mi možemo zaključiti današnju raspravu. Rok za predlaganje amandmana je 7. lipnja, a 7. rujna ćemo držati glasovanje u odboru Envi, a i treće držati glasovanje u 10. mjesecu. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to su postupovna pravila o području izvješćivanja o okolišu. Imamo našeg izvjestitelja, gospodina Gambusa, pa ćemo odmah dati riječ. Izvolite. Hvala. Ovo današnje izvješće je plod rada nakon usvajanja prve direktive o o standardiziranom postupku izvješćivanja. Od tada je donesen velik broj propisa u području zaštite okoliša, a velik broj akata i sada već zastario zapravo ne, nema istu funkciju. U trenutku usvajanja direktive Europska agencija za zaštitu okoliša još nije bila osnovana, niti je bio osnovan zaseban odjel. A mandat je bio da se osigura dostava informacija državama članicama, što bi trebalo poslužiti za donošenje propisa u području zaštite okoliša koji će biti lako razumljivi. Dakle, nismo imali niti sustav za informiranje, prema tome ovaj prijedlog ima svrhu izmijeniti direktivu 87.217, direktivu iz 2013. godine, i direktiva 86 i direktivu 9463 vezano uz postupnovna pravila za izvješćivanje o okolišu. Također se stavlja izvan snage još jedna direktiva. Želim zahvaliti službama komisije na izvrsnom poslu na tehničkoj razini. Također bih htio naglasiti da je ova odluka o stavljanju izvan snage direktive 9127 i svako upućivanje na tu direktivu je već riješeno. Međutim, ništa se nije promijenilo što se tiče sadržaja. A stavljanje izvan snage te direktive u članku 7 govori o različitim odredbama koje su na snazi 1 do 5. Tu se govori o zamjeni različitih e, uvjeta komisije kada je riječ o sustavu za trgovanje Europskoj uniji koji je trenutno predmet e, revizije. Članak peti također govori o elektroničkom izvješćivanju u smislu direktive o otpadu, odnosno pošiljkama otpada i tu se određuju neki ciljevi za 2018. godinu, dakle za prvo referentno razdoblje, članci 1 do 3 spominju delegirane i provedbene akte u direktivi o nitratima te direktive o otpadnim vodama. Osim toga se spominje direktiva o poljoprivrednom otpadu. Nadalje, tu su još i neke druge direktive koje se spominju, a koje se tiču smanjivanja i prevencije u području zaštite okoliša. Riječ je o nekim tvarima, direktivi o volatilnim tvarima. Govori se o promjeni datuma stupanja na snagu te direktive, uzima se u obzir cirkularna ekonomija te revizija direktive 2013 kroz 87. Također se spominju i različite rezidue kojima se trenutno uređuju u okviru direktive EEA. S obzirom na iscrpan rad komisije. Mislim da je dobro da se izmeni jedna, jedan tehnički aspekt koji se odnosi na prvu direktivu 91 kroz 63 gdje se govori o tome da treba zamijeniti upućivanje na prvo izvješće na neka druga izvješća. Ja ću rado u suradnji sa izvjestiteljima o sjeni vidjeti žele li oni predložiti neke amandmane. S obzirom da je ovo uredba Omnibus, nadam se da ćemo ovaj proces završiti u što kraćem roku. Hvala, evo sad ću dati riječ eh, gospodinu Pauluču kao prvom izvjestitelju u e, Hvala vam. Mm, riječ je o korisnom postupku kojim se žele osvježiti neke direktive. Jedna uredba, ovo je jako korisno, na to je sada podsjetio i izvjestitelj, naročito vezano za direktivu 91, koja je trebala pojednostaviti stvari, na koncu to nije učinila, već je zakomplicirala djelatnosti. Tvorena je prije razvoja informacijskih, informacijskih tehnologija i zato je zaostala. Jednako vrijedi za direktivu 87 iz 2017. koja se poziva na stara pravila komitologije. To je riješeno provedbenim i delegiranim aktima. Dobre riječ je o korisnim stvarima i u tom uvjerava i podneseni amandman kojim se e, žele dakle, uzeti u obzir neke buduće promjene propisa. Hvala. Gospođa Jatamaki. Jatamaki. Hvala. Htjela bih reći nekoliko riječi zato što naš izvjestitelj u sjeni e, Federle nije mogao doći jer mu je e, zrakoplov e, kasnio. Evo, on mi je, međutim, dao neke svoje natuknice. Ja nisam baš jako dobro upoznata s ovom temom, ali evo, samo nekoliko poanti. Dakle, ovo je vrlo tehnički zahtjevni dosije, e, radi se o stavljanju izvan snage nekih e, uredbi, nekih direktiva, nekih propisa i pojednostavljivanje procesa ekološkog izvještavanja. I u tom smislu se želi smanjiti administrativno opterećenje država članica i također da e, svi naši propisi budu prilagođeni, odnosno da udovoljavaju potrebama Važan e, dio e, zakonodavnog procesa je upravo to i općenito uzivši složila bih se s time. Mi ovdje u ovom domu i u drugim europskim institucijama jako uspješno pregovaramo o novim zakonskim propisima i razrađujemo te zakonske propise, ali kada se radi o nadzoru provedbe istih, onda nismo e, tako baš dobri. Izvještavanje je važan aspekt našeg rada i veoma je važno da imamo dobre i pojednostavljene izvještaje kojima je lako pristupiti. I prvi korak e, da bi se to omogućilo jest da imamo jasna pravila za države članice. A onda e, bih e, htjela dati dva loša primjera skandal e, Dieselgate i izvještaj o e, prijevozu životinja. E, nije se mnogo učinilo po tom pitanju, tako da još uvijek ima mnogo posla na tom planu. Ali Alde pozdravlja prijedlog komisije i ne vidi nikakve potrebe za ikakvim amandmanima. Hvala. gospođa Dornano. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Također želim zahvaliti izvjestitelju na izlaganju. Ovo izvješće ima za cilj modernizirati i pojednostavniti pravila u području izvješćivanja o okolišu i to je vrlo pohvalno. Da kako, s obzirom da želimo čuvati suverenitet država članica, odnosno njihovu neovisnost, ja ću predložiti neke amandmane Temeljem e, direktiva koje se spominju u ovom izvješću, Europska komisija donosi odluku o strukturi direktiva u području zaštite okoliša. U sklopu tog mandata mora se konzultirati sa predstavnicima država članica i ne može djelovati protivno njihovom mišljenju. Kad god komisija treba donijeti odluke putem delegiranih akata, mora u mjeri u kojoj to je moguće voditi računa o mišljenju imenovanih e, stručnjaka iz država članica. Htjela bih da Europski parlament i vijeće također automatski imaju rok od četiri mjeseca kako bi mogli iznijeti svoje prigovore na te delegirane akte, a da pritom ne bude potrebno tražiti produženje roka od dva do četiri mjeseca. Osim toga, što se tiče provedbenih akata, htjela bih skrenuti vašu pozornost na jamstva iz koja su zamčena postupkom, treba podsjetiti da taj postupak jamči da provedbeni akti ne mogu biti doneseni od strane komisije ukoliko nisu sukladni odboru e, koji se sastoji od predstavnika država članica. I na kraju bih htjela da se tekst izmjeni kako bi se očuvala povjerljivost informacija koje države članice dostavljaju komisiji. Primjerice, komisija nije ta koja bi trebala donositi odluku o tome da se javno objave informacije o recikliranju brodova država članica. Dakle, tu odluku bi trebale donositi same države članice. Hvala. Hvala. Vidim da se nitko drugi ne javlja za riječ. Pa ću sada dati riječ predstavniku komisije, gospodinu Dođenju. Hvala. Dobar dan svima, hvala izvjestitelju i izvjestiteljima u Sjeni na ovom predstavljanju i njihovom doprinosu ovom prijedlogu. Mislim da je izvjestitelj već iznio obrazloženje zašto se uopće e, iznosi ovaj prijedlog. Neću sada to ponavljati, samo bih htio vam ukazati na neke konkretne stvari koje u ovom momentu e, su još uvijek predmetom rasprava u kontekstu ovog prijedloga. Kao prvo, kao što je već spomenuto, radi se o jednom prijedlogu e, koji je administrativne prirode, znači ne ulazi se u materijalni aspekt prava, nego se samo radi o stavljanju izvan snage ove direktive o standardiziranom izvještavanju koja je tokom ovih nekoliko proteklih godina naprosto zastarjela. To je samo dio tog paketa na kojem radimo e, kako bismo postigli bolje propise, znači to je ovaj naš e, program REFIT i Nadamo se da ćemo u lipnju napraviti jedan akcijski plan koji će se više baviti pitanjima okoliša i nadzora, monitoringa, kako bismo bolje koristili mehanizme koje već postoji, kako možemo cijelu to stvar pojednostavniti tamo gdje je to moguće. A cilj je da bolje informiramo građanstvo, smanjimo administrativno opterećenje za nacionalna tijela i za industriju, ali također i da se bolje iskoriste moderne tehnologije. I rado ćemo raspravljati o tom akcijskom planu koji obuhvaća kompletnu legislativu o okolišu kada za to bude vrijeme. Što se tiče ovog prijedloga, ukazujem vam na odnos između prijedloga i e, tekućih pregovora oko e, zakonodavstva o otpadu i ETS-u. E Kao što znate, te rasprave su u tijeku, institucije raspravljaju o tome, odnosno pregovaraju o tome, no e, važno je da se nađe rješenje kako bi se ova direktiva mogla staviti izvan snage u potpunosti. Mislim da su svi toga svjesni. Međutim, dosta dobro napredujemo pod maltaškim predsjedništvom na vijeću, no jedna tema je posebno e, bilo u središtu rasprave. Radi se o ovom e, prijedlogu za recikliranje i moram priznati da u raspravi sa vijećem i sa zemljama članicama je izneseno jedan vrlo elegantan prijedlog za rješenje, o tome se sada raspravlja, imamo tu naravno neke krajnje rokove, ali mi ćemo podijeliti to i sa odborom za zaštitu okoliša parlamenta, znači imamo taj neslužbeni dokument koji pokazuje da se radi o jednom rješenju koje je pravno gledano pametnije nego što je bilo ono koje smo mi ponudili. Znači još uvijek se s time bavimo. Htjeli bismo zahvaliti izvjestitelju na onome što je već napravljeno i rado ćemo s njim nastaviti surađivati, surađivati sa cijelim parlamentom kako bismo mogli e, na ovom omnibus prijedlogu nastaviti rad što je moguće brže i kako bismo našli jedno kompromisno rješenje kako bi onda e, moglo stupiti na snagu e, sva ta poboljšanja koja će nam to omogućiti. Hvala. Izvjestitelj ako hoće još nešto reći. Biću e, kratak. Želim zahvaliti kolegama na njihovom doprinosu raspravu i također evo ponavljam rado ću primiti vaše amandmane i moram reći da se slažem s ovim što je rekla komisija e, vezano za to da je to jedna zapravo administrativna postupovna stvar. To znači da to nije e, nešto veliko, znači mi e, ništa ne preseljavamo, dakle upravo se radi o nekakvom sređivanju kuće. I evo 6. lipnja u 11 sati je krajnji rok E, za amandmane, a 11. srpnja se glasuje na Enviju. Evo, sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je razmjena gledišta s komisijom o provedbi direktive o buci iz okoliša. Sada ću e, dati e, riječ predsjedniku komisije. Radi se o gospodinu Žilu Ganteleu. dakle ravnatelju koji sada evo ima riječ. E, hvala, gospođo predsjednice. Znam e, da ću imati jako e, malo vremena jer je takav dnevni red, ali ipak prvo bih vam htio pokazati jedan mali film koji pokazuje kakav je zapravo učinak buke kako on negativno utječe na zdravlje građana jer to zapravo jako lijepo e, sumira, rezimira ovu situaciju pa ćemo onda imati više vremena da je potrošimo na raspravu. We without the Yes. <laughs> Imamo film, ali nemamo buku. Okay, but if it doesn't work... Ako ne funkcionira... Dakle, evo, ovo je bio jedan lijepi način da se pokaže da kada nema buke, e, kvaliteta života je bolja. Evo, sad možete to vidjeti. Možemo onda sada e, preći na samu prezentaciju. Hvala. Htio sam vam zahvaliti što ste mi omogućili da e, vam predočim rezultate ovog izvješća o buci iz okoliša. On je krajem ožujka 2017. E, usvojen i zakoni nam, e, nas obavezuju da takva izvješća podnosimo. I mislim da je ovo jedna dobra prilika da se vidi kakva je u ovom momentu situacija, možemo to usporediti sa prethodnim izvješćima. Direktiva o buci je također sada u fazi ocjenjivanja i u okviru komisijenog programa REFIT i tu smo također iznijeli kakav je ishod e, tog, e, te evaluacije, tog ocjenjivanja, tako da ovo izvješće je zaista vrlo sveobuhvatno buka, kao što ste trebali vidjeti u onom filmu, je da je buka važan izvor stresa u okolišu. I e, Svjetska zdravstvena organizacija e, e, navodi da buka iz okoliša dovodi do mnogih bolesti i zapravo jedini koji još gori, gore djeluje na zdravlje ljudi je zagađenje zraka. Dakle, buka eh, neki puta eh, se podcjenjuje kao škodljivi aspekt eh, okoliša. Različite studije mogu pokazati da mnogi europski građani su izloženi buci i Europska agencija za okoliš smatra da 100 milijuna građana Europske unije su izloženi nivou buke E, koji je štetan po njihovo zdravlje, to može dovesti i do kardiovaskularnih bolesti, a ne samo do poremećaja spavanja. I to je e, jedan e, pokazatelj toga kako loše djeluje na zdravlje. Neka istraživanja pokazuju da 1600 ljudi prerano umire upravo zbog buke u Europskoj uniji ali e, imamo nalaze Svjetske zdravstvene organizacije koji će biti objavljeni u lipnju i pokazat će da je zapravo slika još gora. U našem akcijskom programu za okoliš e, mi smo se obvezali, dakle komisija, parlament i vijeće, da se smanji e, zagađenje bukom kako bi se došlo bliže ovim razinama koje preporuča Svjetska zdravstvena organizacija. Samo da vas sada podsjetim o kojoj se direktivi zapravo tu radi. Direktiva e, e, govori o procjeni i upravljanju buci, bukom iz okoliša. Znači mora se napraviti jedna e, karta gdje postoji najveća buka i tako dalje i nakon toga se planiraju aktivnosti. Nemamo ograničenja niti imamo mjere koje bi bile propisane koje bi onda zemlje članice morale provoditi. Dakle, ostavljamo puno manevrskog prostora zemljama članicama, no one moraju e, ne samo e, prenijeti ovu direktivu u svoje zakonodavstvo, nego moraju i napraviti, izraditi te karte zagađenja bukom i napraviti akcijski plan. E, mada su neke zemlje postigle napredak, općenito se može vidjeti da je provedba, da se kasni s provedbom ove direktive. I to je ono što nas zaista brine, e, zato što, kao što smo vidjeli, e, stvari se negdje kreću u dobrom smjeru, ali kao što smo vidjeli i drugdje u zakonima koji se odnose na zaštitu okoliša, ve najveći problem je to kašnjenje što se tiče izrade tih karata i izrade akcijskih planova. Kao što možete vidjeti ovdje u ovoj tablici, koje će, također ćete dobiti kasnije. Dakle, vidite da ima, da nam zaista nedostaje oko 30-35 e, tih e, karata i oko 50% akcijskih planova. Pokušali smo vidjeti zašto je tomu tako i možemo reći da buka naprosto nikad nije prioritet. To znači da e, neke, ljude brine buka, no kada treba poduzeti nešto, buka zasigurno nije na vrhu liste prioriteta, posebno kad se, govori o e, raspodjeli ljudskih i financijskih resursa. Budući da je došlo do kašnjenja e, provedbe ove direktive, morali smo također procijeniti da li ona služi svojoj svrsi. I Imali smo jednu studiju koju su naši konzultanti napravili, dokument od 150 strana i možemo reći da direktiva, ovakva kakva jest, može e, uz poštivanje principa solidarnosti postići e, velik broj tih ciljeva i dakle nije problem u direktivi, ne bi nju trebalo revidirati drugim riječima budući da imamo tu visoku izloženost e, buci i budući da već e, znamo da je to škodljivo po ljudsko zdravlje, ove dvije mjere koje sadrži e, direktiva su veoma relevantne. Dakle, moramo imati zajednički pristup u suzbijanju buke i, to mora utjecati na to kako će izgledati zakonski propisi. Također smo na razini Europske unije postigli dosta velik e, napredak na planu e, usporedive metodologije za izradu tih karata za mjere kojima se gdje se mjeri buka. To je veoma važno zato što ćemo onda imati bolje zakonske propise i bolje ćemo moći ciljano djelovati. Kada pogledamo administrativne troškove ove direktive, jer to je isto jedna od kritika s kojima se suočavamo, Dakle, radi se o izradi akcijskih planova, izradi karata buke. E, taj e, podugovaratelj koji radi to za nas je izračunao da bi trošak po stanovniku iznosio 0,18 eura. I analiza troškova i koristi za zemlje članice. Znači, e, korist je smanjenje troškova liječenja i dakle dobro potrošen 1 euro za smanjenje buke dovodi do 29 eura ušteda kod liječenja i kod socijalne skrbi. Dakle, e, da rezimiramo, ono što nas e, uči ova evaluacija da e, kada se učinkovito surađuje sa zemljama članicama možemo postići rezultate i možemo E, razmotriti neke mjere koje bi mogle biti jako učinkovite. No, mi samo želimo e, regulirati stvari na europskoj razini ako možemo dokazati da to dodaje vrijednost. I moramo također e, se pobrinuti da postoji isti uvjeti poslovanja za sve i da se zaista na, taj, na osnovu tih informacija formira zakonodavstvo i u ovom momentu mi još ne dajemo tu dodanu vrijednost koju bi ta direktiva mogla dati. Ali svakako bi trebalo i dalje nastaviti e, provedbu ove direktive. Evo što smo mi e, u našem akcijskom planu osmislili u ovim godinama koje su pred nama. Kao prvo trebamo surađivati sa zemljama članicama i u kontekstu ove revizije zakonskih propisa o zaštiti okoliša i također moramo ih potaknuti da koriste europske fondove, sredstva iz europskih fondova kako bi e, smanjili buku. Vidimo da u regionalnim fondovima, e, imamo e, sredstva E, koja se odnose na otpad e, i zaštitu voda, ali mogle bi se prenamijeniti i za e, smanjivanje buka. Također imamo ove primjere najbolje prakse i nekakve aktivnosti za bolje urbano planiranje. Također moramo uključiti i sve dionike na izradi ove buduće politike za smanjenje buke i u zaključku ću reći da Zaista smo počeli rad na tome, organizirali smo jednu konferenciju koja je 24. travnja održana, neki od vas su bili na njoj i zahvalni smo što je parlament pokazao interes. To je velika e, bila prilika da se podigne razina svijesti o buci, e, ali također da dobijemo informacije od dionika i o tome kako je najbolje suzbijati buku, kako postići tu ravnotežu između E, naših prometnih e, potreba i e, blagostanja naših građana, dobrobiti naših građana. Evo, rado ću slušati vaše reakcije na sve ove informacije. Hvala vam na ovom izlaganju. Sada pozivam kolege da se jave za riječ. Zastupnik Dorfman, izvolite. Äh, ähm, Hvala lijepo. Ovo izlaganje je bilo doista zanimljivo, te imam jedno pitanje. Ovdje je potrebno učiniti sve što je moguće kako se buka uopće ne bi stvarala, dakle nije riječ samo o smanjenju E, razina buke. Riječ je o sektoru koji obuhvaća dakle automobile, zrakoplove, razne motore i tako dalje. Mnogo se je radilo na tome zadnjih godina. Međutim, postoji jedan e, sektor u kojem je situacija još uvijek e, zabrinjavajuća, to je željeznički sektor, dakle prijevoz robe. Uglavnom, Mm, vlakovi su često dosta stari, govorimo o kompozicijama kako dakle, su stare po 40 e, godina i tu je jako teško uspjeti smanjiti razinu proizvedene buke. E, da kako postoje neke mjere kojima se može dakle e, pokušati smanjiti razina buke koju stvaraju vagoni, ali bilo bi dobro uvesti propise kojima bi se dakle iz prometa uklonili ovi vagoni, pa me zanima postoje li, e, postoji li mogućnost za uvođenje sličnih propisa. Hvala vam. E, zastupnica Dali. Grazie, Chair. U grazie u kolju prezentaciju. Hvala. Hvala komisiji na ovom izlaganju. Neću E, ponavljati sada brojčane podatke koje smo čuli. Tim, kada pogledate situaciju, onda vidimo da je velik broj e, stanovnika dakle, koji trpe štetu zbog visokih e, razina buke. Međutim, vidjeli smo da je došlo i do e, dakle, odlaganja kada su u pitanju ove karte buke te odgovarajuće zakonodavstvo, pa bih htjela čuti nešto više o razlozima ovih kašnjenja, dakle na razini država članica. Također treba vidjeti kako se dakle, ponašati s tim u vezi u budućnosti. Komisija je istaknula da je jedan od ciljeva dakle, da se države članice dakle, uključe u trošenje e, evropskih sredstava kada je riječ e, o ublažavanju posljedica buke, međutim ovo pitanje nikad nije bilo u vrhu prioriteta. koliko to ne ostane među prioritetima, kako dakle, omogućiti državama članicama da iskoriste sredstva za smanjenje buke. I kako to da ovo pitanje nije prioritet. I konačno, koliko želimo smanjiti e, razinu buke, dakle na samom izvoru. Onda smatram da bi trebalo djelovati na europskoj razini. Naime, govori se o e, buci koja dolazi od kamiona, zrakoplova, automobila i tu bi trebala dakle djelovati tu bi dakle, dakle trebalo djelovati europsko zakonodavstvo. Ovo bi trebao biti jedan od naših prioriteta. Hvala lijepo. Thank you very much. Uh, madame Dornano. Zastupnica Dornano. Merci, Madame la Présidente. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Gospodine ravnatelju, države članice imaju obvezu odrediti zone bez buke, međutim tu se kasni sa primjenom ovog instrumenta države članice odgađaju donošenje odluka s obzirom da imaju vrlo malo informacija o tome koliko su one reversibilne. Moje prvo pitanje bi bilo sljedeće. Zanima me u kojoj mjeri je definiranje mirne zone fleksibilna, odnosno irreverzibilna. Ako ova dva pokazatelja buke, LDLN i DN, mogu biti smatrani učinkovitima, E, ne uzimaju, dovoljno u obzir primjerice buku koja se stvara prilikom prolaska vlaka ili zrakoplova. Međutim, to je nešto što se može događati vrlo često i što može negativno utjecati na zdravlje, to može utjecati na poremeće u snu i tako dalje, kao što ste i vi naveli. Dakle, sada ću postaviti svoje drugo pitanje. Smatrate li da je relevantno e, da se predvidi još jedan pokazatelj koji bi mjerio povremenu buku? Gotovo 70% osoba koje su prekomjerno izložene buki žive, buci žive u gradskim aglomeracijama, a model koji promiče Europska unija jest e, dakle prostor e, koji se koncentrira na metropole te e, također transeuropska prometna mreža koja stvara dodatni izvor buke. Zanima me je li moguće takav ekonomski model pomiriti sa e, učinkovitim ublažavanjem e, buke. Hvala, zastupnica Šor Pirek. Hvala lijepo. Imam jedno konkretno pitanje. Dakle, vezano uz ovu temu, to je jedan oblik buke, govorim eh, o ljetnim festivalima, primjerice. Brojni ovakvi festivali se održavaju u mojoj zemlji i oni uzrokuju veliku količinu buke. Mm, mora postojati jedno ograničenje koje se tiče ovog pitanja. Postoje li u ovom eh, izvješću neka, neko pozivanje na to pitanje? Hvala lijepo. Dobro je da raspravljamo o ovom pitanju. Riječ je o staroj direktivi. Ja sam eh, bila zastupnica u Danskom parlamentu i 1980. smo intenzivno raspravljali o rekonstrukciji dakle, zračne luke u Kopenhagenu. Vidjeli smo ove podatke. Imali smo preporuke, međutim koje se na koncu nisu poštovale. Ukoliko se buka poveća za 10 decibela, to zapravo znači udvostručenje dakle, buke i to je teško onda vidjeti kako ograničiti stvari. Zato me zanima kako države članice koje već imaju, dakle, koliko zapravo država članica već ima propise koje se tiču ograničenja buke, odnosno izvore vanjske buke. U Danskom smo također imali e, raspravu o e, buci koju su, kojoj su izložena djeca. To je štetno e, za njih, mislim i na to kada su djeca zajedno u jednoj bučnoj prostoriji. Dobro je da se sada govori o ovoj temi, o vanjskoj buci, možda bismo tako mogli jednako porazgovarati o obuci unutar prostorija. To ne škodi samo našem snu, već e, kvaliteti našeg života dok smo budni. I tu je potrebno dobiti više podataka, više informacija. Na europskoj razini su potrebne minimalni standardi koji se tiču razine buke tamo gdje živimo i spavamo. Izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća. Da, istina je da se ovo pitanje zagađenje bukom često spominje, to je veliki problem što se tiče javnog zdravlja i čini mi se da smo ovdje zapravo odvalili samo pola puta, dijagnosticirali smo situaciju, ali nismo odredili terapiju, imamo kartografiju buke u državama članicama, ali nisu uslijedile mjere e, kojima bi cilj bio da se pokuša smanjiti zagađenje bukom. Dakle, zanima me kao prvo e, koje su pravne mjere e, na raspolaganju e, Europskoj komisiji u smislu sankcija u odnosu na države članice koje kasne s provedbom. Namjerava li komisija donijeti takve mjere? I osim toga, kao i ostali kolege, posebno me brine zagađenje bukom čije su žrtva djece, djeca i mladi, dakle vrlo često koriste slušalice i mislim da bi industrija trebala pripaziti da se tako zagađenje bukom u istinu stavi pod kontrolu. Stječemo osjećaj da ćemo odgojiti naraštaj mladih koji će uskoro oglušiti zato što se ne poduzimaju prave mjere. Također smo spomenuli zagađenje bukom u zgradama, govorili smo i o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu i pitam se ne bismo li trebali uvesti obvezu da se donesu mjere za izolaciju zgrada kako bi se smanjilo zagađenje bukom, a zapravo sve to govori u prilog činjenici da zagađenje bukom dolazi iz tako različitih izvora da horizontalni zakonodavni propisi neće možda dati odgovarajuće rezultate i zato bi bili potrebni instrumenti koji će odgovarati pojedinim sektorima i zanima me što Europska komisija misli o takvom pristupu. Hvala vam, zastupnice Grostet. Došli smo do kraja popisa govornika. Dajem riječ gospodinu Gantelevu. da odgovori na spomenuta pitanja. Hvala vam. Drago mi je što vlada ovako zanimanje za ovu temu. Ja sam na ovoj dužnosti niti mjesec dana, ali kao što sam već istaknuo, buka nije na popisu prioriteta I da odgovorim zastupnici da li nisam rekao da smatramo da ne bi trebala biti na vrhu prioriteta. Žao nam je što je to tako. Nacionalna tijela kada biraju svoje prioritete, onda e, buka nekako na kraju tih popisa. Mislimo da bi se to trebalo promijeniti. Nadamo se s pomoć ovog izvješća Žao nam je što ovaj e, filmić koji smo htjeli prikazati, da vam pokazuje kakva je situacija, dakle na razumljiv način e, dionicima i građanima. Što se tiče prevencije i učinka, dakle, željezničkog prijevoza, prijevoza tereta, direktiva ovakva kakva jest, koju bi također valjalo ocijeniti, ona se tiče samo zrakoplovnog sektora, dakle cestovnog prijevoza i da dakle ne bavi se ovom temom. Željeznica na postoje zakonski propisi, dakle izvan ove okvirne direktive o buci iz okoliša. Postoje dakle niz zakonskih propisa kojima se komisija koristi unatrag nekoliko godina, dakle prije svega DJ Move. I ukoliko govorimo o željeznici, dakle imamo direktivu iz 2012. gdje se spominje dakle ovo pitanje Riječ je o modalitetima e, dakle naplate posljedica buke dakle u ovoj vrsti prijevoza. E, potom je tu nešto poput e, dakle, eurovinjete koji bi se mogao koristiti, buka bi, dakle tu trebala biti jedan od aspekata koji se uzimaju u obzir. Dakle, imamo čitav niz mjera koji se mogu koristiti u sektoru željeznice, također se mogu dakle, prilagoditi ovi dakle, najstariji vagoni koje ste spominjali, dakle modernizirati. Dakle, moglo bi se poraditi na sustavu kočnica i na taj način dakle, smanjiti boku za 10 decibela, što je dosta, kao što je rekla jedna od zastupnica. Mogu vam također dati još više detalja o postojećem zakonodavstvu. Što se tiče kašnjenja, pa zato postoji niz eh, razloga. Dakle, nedostatak, dakle, ovom pitanju se ne daje potrebna važnost, dakle, sta samim tim niti odgovarajući resursi. Što se tiče mapiranja ovih zona buke, tu nedostaju podaci, nedostaje koordinacije, uključujući neke Imamo tu također razlike između pojedinih zemalja, dakle u nekima je situacija centralizirana, u drugima imamo e, dakle različite nadležnosti, one su nekad u, dakle na regijama. To, to se također pokazalo kao važno pitanje. Dakle, može se opravdati ovo kašljenje, ali Glavni razlog je to što pitanja vezana uz buku iz okoliša još uvijek nisu u vrhu prioriteta. Mi tu pokušavamo raditi na tome, dakle putem konferencija, putem ovih e, audiovizualnih materijala. Surađujemo dakle sa državama članicama na ovom pitanju. Buka se ističe u brojnim izvješćima i dakle surađujemo sa nacionalnim tijelima vezano uz ova pitanje pokušamo postići bolje rezultate. Također, uzmemo s pitanje zastupnice da li, dakle, buka na izvoru, imamo zakonodavne propise na europskoj razini s tim u vezi i nedavna konferencija je pokazala da se možemo pozabaviti ovim pitanjem i putem eh, dakle izvješća o kvaliteti prometnica. Znamo da i tamo dolazi dakle velika količina buke i na taj način bismo eh, se mogli pozabaviti dakle bukom koja dolazi iz cestovnog prijevoza. Htio bih e, odgovoriti kolegici Dananu da je ova buka koju stvara prolazak vlakova i zrakoplova, dakle da nije bila predmet europskog zakonodavstva s obzirom na načelo subsidijarnosti, međutim postoje neke države članice koje su same odredile granične vrijednosti na nacionalnoj razini. Sada ću provjeriti. Dakle, 21 država članica je odredila granične vrijednosti i još četiri države članice su definirale ciljeve koji nisu obvezujući. Što se tiče povremenih izvora buke, to je situacija kompliciranija s obzirom da je ovdje obuhvaćen samo promet i industrijska postrojenja. Dakle, buka se mora sagledati na konstantan način i time zapravo odgovaram na pitanje gospođe Grostet. Ova direktiva se bavi strukturnim problemima, a ne povremenim izvorištima buke, primjerice ako imate neko gradilište u blizini koje traje nekoliko mjeseci, da kako to može trajati i duže. A svi ti izvori buke u susjedstvu, e, što se tiče djece, isto tako u svim zemljama postoje slični problemi, ali tu su isto tako i primjerice festivali koji predstavljaju određeni izvor buke, međutim to se treba rješavati uzimajući u obzir e, načelo subsidijarnosti. Prema tome, neke odluke se moraju donijeti na nacionalnoj ili lokalnoj razini, posebno kada je riječ o takvim primjerima buke koja proizlazi iz, e, zbog, koja nastaje zbog e, turizma i slično. Mislim da sam odgovorila na sva pitanja. Kada je riječ o definiranju mirnih zona, to je pitanje prilično složeno. Dakle, nacionalne vlasti moraju donijeti takvu odluku, međutim, to se mora temeljiti na analizi same prirode buke. Prema tome, ne mislim da možemo ići korak unazad, međutim, nakon što se riješi problem buke, može se promijeniti status zone. S druge strane, nakon što se neka zona proglasi mirnom, ne znam koliko je politički dobro da se učini korak unazad. Dakle, u gradovima je razina buke viša, to je istina, ali ovdje se također uzima obzir buka i u nekim e, neurbanim područjima. Dakle, vlak velike brzine predstavlja problem u svim regijama. Primjerice, e, zrakoplov, odnosno zračna luka u Lijonu, odakle dolazim, je također veliki izvor problema za susjedstvo, jednako kao i zračna luka u Briselu. Mislim da sam odgovorio na ovo pitanje vezano uz održavanje festivala i buku povezano s time. E, dakle, to trenutno nije predmet europskih propisa. Što se tiče država članica, mislim da sam također dao odgovor za vezano uz one mjere koje su donijele odluke. Dakle, mi čekamo od da države članice donesu mjere, da nam proslijede informacije i pokušavamo organizirati razmjenu informacija među državama članica, članicama e, da bi se vidjelo na koji način se može djelovati. Odgovorit ću također i na pitanje koje je postavila gospođa Grostet, nastavit ću na francuskom. Slažem se s vama da smo možda odradili samo dio puta, ali E, to je put e, na kojemu svatko mora preuzeti svoj dio odgovornosti. E, kakve sankcije su nam na raspolaganju? Uobičajene mjere u sklopu povrede europskog prava. S obzirom da ovdje nema nikakvih definiranih ciljeva, moramo biti svjesni da nam je trenutno cilj da države članice pokažu da su odlučno djelovati, dakle da donesu akcijske planove i nije dovoljno samo imati plan za ublažavanje buke, nego i popratni akcijski plan. Što se tiče zagađenja bukom kod mladih, e, moram priznati da redovno odlazim na neke festivale i vidim da se mlađi naraštaj štite i da zapravo stavljaju, da da se stavlja čepiće u uši, tako da mislim da su mnogo svjesni toga nego što je to bio slučaj 70. ili 80. godina prošlog stoljeća, da kako i tu ima posla, ali to više spada u nadležnost država članica, ne spada u područje primjene direktive. Kada je riječ o buci u zgradama, da, tu također mogu biti donesene neke mjere, kao i kada je riječ e, o buci koja proizlazi iz industrijskih postrojenja. A što se tiče samog stanja u zgradama, mislim da se ovdje nalazimo na granici e, nadležnosti Europske unije država članica i to je svakako jedno od pitanja na, jedno od pitanja na koje ćemo morati odgovoriti u predstojećem razdoblju. Hvala. Hvala vam na ovom izlaganju. Ovime možemo zaključiti raspravu pod ovom točkom dnevnog reda. I sada ćemo nastaviti sa razmjenom gledišta s komisijom. Imamo nekoliko tema. Sljedeća tema je razmjena, gledišta s komisijom o uputi o lijeku. Pa ću najprije pozvati predstavnicu komisije, Olgu Salomon, da uzme riječ. Hvala, i vam želim zahvaliti na pozivu. Ja ću vam predstaviti rezultate ispričavam se, moram pričekati da se prezentacija pokaže na ekranu. Okay. Um, Ovo su rezultati izvješća komisije vezano uz upute o lijeku i sažetak obilježja proizvoda. Dakle, to su informacije koje se prodaju sa lijekovima, a namijenjene su pacijentima i zdravstvenim djelatnicima. Europska komisija je zatražila od Europskog parlamenta i vijeća kao su zakonodavaca da iznesu izvješće o procjeni nedostataka e, uputa u lijeku i sažetaka obilježja proizvoda kako bi se vidjelo na koji način bi se moglo bolje odgovoriti na potrebe pacijenata i zdravstvenih djelatnika. Da bi se ispunila ova obveza, komisija je naručila dvije studije. Prva studija se bavi funkcioniranjem e, uputa o lijeku i uputa o medicinskim proizvodima i još jedna dodatna studija čiji je cilj bio da se analizira potreba za dodavanjem ključnih e, informacija na ambalažu. Ove dvije studije su proveli vanjski konzultanti, Nizozemski institut za e, istraživanje zdravstvenih u području zdravstva i sveučilište iz Lica. Tijekom e, izrade ovih studija obavljen e, je opsežno ispitivanje dionika, a na završetku tog procesa su konzultirane države članice i farmaceutski odbori komentare država članica smo objedinili u jednom dokumentu koji je objavljen zajedno sa izvješćem i studijama. Pokušat ću vam sada objasniti u kakvim se informacijama radi, što je to sažetak obilježja proizvoda. Kao što sam već rekla, tu se sadrže informacije namijenjene pacijentima, kako bi oni znali na koji način učinkovito i sigurno koristiti lijek. A što se tiče upute o lijeku, to su informacije namijenjene zdravstvenim djelatnicima i kod jednog i kod drugog je važno reći da se da je to vrlo detaljno uređeno zakonodavstvom. Dakle, što se tiče tih e, informacija, e, dakle, to se izdaje zajedno sa odobrenjem za stavljanje lijeka u promet, tako da nositelj odobrenja mora dobiti ocjenu e, nadležnog e, nacionalnog tijela, regulatornih tijela ili pak e, Europske agencije za lijekove kada je riječ o lijekovima za koje se odobrenje daje na središnjoj razini. Dakle, što smo mi dobili kroz ovo izvješće o procjeni. Izvješće je doneseno u trećem mjestu 2017. godine. To je prosjeđeno parlamentu i vijeću i u ovom izvješću se nalazi nekoliko preporuka kako bolje ispuniti potrebe pacijenata i zdravstvenih djelatnika u okviru postojećeg zakonodavstva. Dakle, sada ću prijeći na preporuke. Prva preporuka se sastojala u tome da postoji mogućnost eh, da se poboljšaju informacije u uputi o lijeku. Dakle, više, to se više odnosilo na uputu o lijeku nego o sažetku obilježja proizvoda. Dakle, u ovom izvješću se kaže da se može poboljšati razumijevanje od strane pacijenata, budući da se koristi kompleksni, kompleksne formulacije te e, sam dizajn na ambalaži nije uvijek pristupačan. Zatim imamo smjernice koje već postoje u svrhu e, toga da se provodi ono što bi trebalo biti uključeno u tim e, informacijama. Dakle, potrebno je doraditi smjernice vezano uz uputu o lijeku, a u određenoj mjeri i vezano uz sažetak e, koji sadrži obilježja proizvoda, a vezano uz e, bolju razumljivost informacija te uz grafički prikaz informacija. Zatim se navodi da se može uzeti u razmatranje uvođenje veće fleksibilnosti, s obzirom da trenutno postoje predlošci koji se revidiraju od strane skupine e, za provjeru kvalitete dokumentacije Europske agencije za lijekove. Prema tome, tu bi se zapravo mogla povećati fleksibilnost u tim u tom smislu za neke lijekove. Zatim što se tiče smjernica, također je rečeno da bi trebalo doraditi smjernice u smislu prijevoda, dakle kada se e, upute o lijeku prevode na sve jezike u Europskoj uniji, ne smije se izgubiti iz vida da to bude u duhu jezika, tako da se ne izgube neke informacije e, koje su upućene pacijentima. Zatim imamo sljedeću preporuku koja se tiče sudjelovanja pacijenata u e, predstavljanju informacija. Ovdje se naglašava da je važno uključiti pacijente u e, testiranje važnosti informacija u uputama o lijeku. Dakle, trebalo bi također doraditi metodologiju u tom smislu. Zatim se ističe da bi trebalo uzeti u mogućnost zahtjev da čitav proces uporabe bude takav da se češće koriste te informacije i da postoje e, dakle da se u kasnijoj fazi testira, testiraju te informacije. Međutim, ovaj proces testiranja e, informacija o proizvodu ne smije odgoditi stavljanje u promet lijekova, budući da pacijenti e, dakle, čekaju da lijekovi budu pušteni u promet, dakle to ne smije poremetiti taj postupak, no to isto tako ne smije biti e, prekomjerno opterećenje za industriju, tako da bi tu trebalo pronaći neko pragmatično rješenje. Nadalje, što se tiče četvrte preporuke, ovdje se zapravo govori o razmjeni dobrih praksi. U ovom izvješću je iznesen zaključak da nakon testiranja tih predloženih informacija da regulatorna tijela mogu i putem platformi iznijeti svoje prijedloge tvrtkama. Dakle, te informacije trebaju biti utemeljene na, na određenim činjenicama. Zatim peta preporuka se tiče moguće korištenja ovih informacija u elektroničkom obliku. S obzirom na razvoj društvenih elektroničkih medija postoji veći pritisak da upute u lijeku i sažetak oblježja proizvoda postoje i u elektroničkom obliku. U izvješću se navodi da bi to bilo vrlo korisno, no istovremeno se moramo pobrinuti da se i dalje koristi papirnata verzija, ne samo zato što je to pravno propisano u postojećem zakonodavstvu, nego i zato što ukoliko se odlučimo da to da se prestanu koristiti informacije u papirnatom obliku, da informacije budu dostupne svim kategorijama stanovnika, dakle e, u svim dobima, a to za sada još nije napravljeno. dakle, te informacije E, moraju biti uključene u ove dokumente na način da pacijenti i zdravstveni radnici mogu biti elektronički informirani o svim izmjenama u uputama o lijeku ili pak u sažecima obilježja proizvoda. Dalje Daljnje istraživanje bi se trebalo temeljiti na radu Europske agencije za lijekove i trebali bismo također e, raditi na temelju pristupa koji bi uključivao sve dionike. Propustila sam jedan važan dio. Dakle, tu također postoji mogućnost e, da se uvede samo ključne informacije u upute o lijeku ili u sažetak oblježa proizvoda. To je bilo obuhvaćeno jednom zasebnom studijom. E, moram samo reći da te ključne informacije nisu predviđene sadašnjim zakonodavstvom, a rezultat je istraživanja je ukazao na to da je potrebno prikupiti više iskustva. Naime, pacijentima i zdravstvenim djelatnicima bi možda takve informacije bile korisne, međutim postoji zabrinutost da postoji bojazan da bi pacijenti možda mogli izgubiti E, neke, odnosno naviku da provjeravaju upute o lijeku i na taj način bi možda mogli previdjeti neke važne informacije. Zaključak je bio da bi trebalo e, dodatno proučiti ovo pitanje i vidjeti, odnosno osigurati se da prednosti takve mjere ne budu manje od nedostataka. Istovremeno Europska komisija će nastaviti istraživati ovo pitanje. Također postoji i e, mogućnost da se provede pilot projekt za testiranje takvih ključnih informacija, a u kontaktu smo i s kolegama sa iz Europske agencije za lijekove i pokušamo vidjeti na koji način se to može ugraditi u već postojeći rad na informacijama koje se pružaju pacijentima i zdravstvenim djelatnicima. Dakle, mi želimo vidjeti mogu li se takve ključne informacije ugraditi u sažetak, dakle izvješća o procjeni. Dakle, to je takozvani IPAR. Trenutno se radi na tome da se vidi može li se takve ključne informacije ugraditi u to. Nadamo se da ćemo uskoro dobiti informaciju i o tome. Nadam se da ćemo uskoro dobiti više informacija o tome. I na kraju želim još iznijeti zaključak. Dakle, htjela bih nešto reći o sljedećim koracima. Mi dakle radimo na e, provedbi svih ovih mjera zajedno sa Europskom agencijom za lijekove i svjesni smo toga da ćemo u sljedećoj fazi morati uključiti odgovarajuće dionike, predstavnike industrije, e, zatim udruge pacijenata i sve relevantne dionike. Dakle, sve one koji bi trebali biti uključeni u ovaj postupak. Thank you very much. Uh, I have a couple of... Uh, Hvala. Nekoliko kolega se za riječ. Liza. Hvala. Gospođo predsjedavajuća, želim zahvaliti e, predstavnici komisije na ovim uvodnim riječima. Jasno je da u izvješću e, su neke stvari dosta uvijeno izrečeno, izrečene, mogli bi oštrije reći da zaista imamo veliki problem koji trebamo riješiti, problem sa načinom na koji se e, pakiraju, ambalažiraju i opremaju lijekovi i kako bi se pacijentima dale bolje informacije. Imamo to sve, te sve tehničke izraze, žargon, to zaista pacijentima ne pomaže nerazumljive stvari. Trebali bi imati informacije koje služe svojoj svrci, koje pomažu pacijentima. Te informacije bi trebale zapravo e, samo omogućiti tim kompanijama da budu sigurne da ih nitko neće tužiti, a one nisu, te informacije nisu e, namijenjene lakom korištenju strane korisnika. Stručnici su mi prošlog tjedna to potvrdili, mnogi pacijenti uopće niti ne pročitaju te upute o lijeku to naprosto bace zato što je to prekomplicirano. Znam da ima i različitih vrsta pacijenta, neki će zaista to i pročitati i toliko ih e, brine kada pročitaju one teške nuspojave koje moraju biti navedene iz e, pravnih razloga i onda ne bace samo paket i uputu, nego i sam lijek. Vidio sam da se to događa. I mora se nešto poduzeti u vezi s tim. Moramo razviti metodologiju koja će važne informacije na jedan razumljiv način pružiti potrošačima. Uzmemo, na primjer, antibiotike. Bez recepta ne bi se smjeli uzimati antibiotici i ne bi se smjelo reći hej, zašto sad e, naprosto i ti ne uzmeš taj antibiotik koji je meni pomogao i čim vam je bolje prestanete ga uzimati. Trebate zaista e, do kraja e, sve tablete potrošiti. Liječnik će vam to reći, to će vam reći i e, farmaceut. ali sedam puta morate stvari ponoviti da bi ljudi to shvatili. Ali u uputi o lijeku bi trebali imati nešto što je razumljivo. Mi imamo prijedloge ovdje u parlamentu i moramo e, biti kritični prema komisiji, trebamo tražiti pravi odgovor, a ne samo neke uopćene odgovore. E, povjerenik Dali je 2012. nam poslao pismo gdje je rekao da smo dobili jedan, jedno izvješće od komisije sa nekim e, preporukama. To smo e, izvješće dobili 2017. u ožujku. Zaista nam je potrebno objašnjenje i isprika, a ne da kažete ja, žao nam je, imamo puno posla. E, vi ste odgađali to. 2012. ste nam obećali te informacije i 2017. nam sada kažete da evo da, znamo sada postoje te problem, razmotrit ćemo ga. Dakle, ili nam možete reći da taj problem nije ozbiljan, ili, ili da je to nešto čime se trebaju pozabaviti zemlje članice, ali kao kažete da problem postoji, nešto se mora napraviti. I stvari bi se trebale malo brže e, odvijati. Evo samo još dvije konkretne stvari. Kada razmišljamo o tim elektronskim mogućnostima, primjerice citostatici, i drugi lijekovi koji se moraju davati u bolnici i imamo različite druge situacije. To je posebno važno za starije pacijente. I još jedna stvar koja je meni veoma važna i tu je stav parlamenta veoma jasan. A radi se o onome što zovemo drug fact box, dakle jedan skup činjenica, važnih činjenica o svakom lijeku. Moramo to malo aktivnije razmotriti. Ponekad e, najvažnije činjenice nisu tu jer su u tom nerazumljivom žargonu izgubljene. U nekim zemljama članicama to već funkcionira, u SAD-u se to koristi, to dobro funkcionira. Jer svi znamo da pacijenti naprosto ne pročitaju e, tu uputu o lijeku ali čak i ako to učine, to može dovesti do problema. Moramo biti realni, moramo ograničiti stvari, bit će teško to učiniti. Moramo zaista nešto pokušati postići, zato što ova je situacija takva da nitko nije zadovoljan, zato što uputa o lijeku je naprosto neki komad papira sa e, žargonom koji nitko ne razumije. Gospođa Grostet. Gospođa Grostet, hvala vam. Kao i Peter Lize, ja ću krenuti od toga da ću zahvaliti komisiji. E, dakle, kao što je rekao i kolega Lize, već dugo čekamo na ovo izvješće, tako da smo ga kasno dobili. Međutim, mislim da je zaključak uglavnom pozitivan. Primjećujem da su ovdje uneseni neki prijedlozi za poboljšanja od strane komisije, posebno kada je riječ o većoj jasnoći e, tih e, uputa o lijeku. Komisija očito želi uzeti u obzir primjere dobre prakse i poboljšati čitav sustav, to je sve pozitivno. Mislim da bi uglavnom trebalo staviti naglasak na vulgarizaciju informacija iz uputa o lijeku, jer što se tiče sažetka obilježja proizvoda, to je upućeno e, zdravstvenim radnicima koji imaju iskustva s takvim proizvodima, a pacijentima su potrebni podaci i informacije koje će biti što jednostavniji i što jasniji. A vidjeli smo, kao što je rekao kolega Lize, da tu ima dosta poteškoća. Ja osobno sam skeptična kada je riječ o uvođenju te rubrike sa ključnim informacijama gdje bi se mogli vrlo brzo vidjeti ključne informacije. Bojim se da bi se tu samo dodala još jedna razina informacija i time bi se zapravo sve skupa zakompliciralo umjesto da se da sažetak, tako da mislim da se na taj način ne bi postiglo željeno pojednostavnjivanje. E, također u ovoj eri digitalizacije mislim da bi bilo dobro da imamo i elektronički papirnati format. Komisija je iznijela taj prijedlog. Međutim, što se tiče uvođenja pitanja e, i dakle navođenja poveznice na neku internetsku stranicu. Mislim da bi to mogle biti dodatne informacije, to je dobro, to je dobra prilika. Međutim, moramo biti svjesni toga da još uvijek postoje pacijenti, posebno oni starije dobi, koji će sigurno koristiti uputu o lijeku u papirnatom obliku i zato bismo trebali pripaziti da se informacije u uputi o lijeku predstavljaju na što jasniji način. Hvala, gospodin Dohman. Da, hvala. Moje pitanje ide u istom smjeru kao i ona pitanja mojih prethodnika. E, radi se nam najme o jeziku. Predstavnica komisije je samo mm, to marginalno obradila u svom izlaganju, ali ja sam, ja živim u Italiji, pripadnik sam njemačke nacionalne manjine i mi već godinama tražimo da se e, te upute o lijeku e, tiskaju i na njemačkom jeziku, zato što mnogi ljudi e, koji žive u mojoj regiji ne razumiju talijanski i nije to relevantno samo za nas, zato što ima i drugih regija koje su takve, ali što je sa turistima koji putuju u Španjolsku ili Portugal na praznike i e, onda moraju kupiti lijek i ne razumiju što piše zato što je on samo na jeziku e, zemlje u kojoj se prodaje. Predstavnica komisije je ukazala na to da možete na internetu potražiti informacije o tome, ali želim vam puno sreće o tome, zato što niti na samoj ambalaži ne možete, nije naznačeno gdje možete naći prijevod upute o lijeku. Možda bismo trebali neku stranicu internetsku gdje biste mogli pronaći informacije na svim jezicima Europske unije. Sasvim sam siguran da nije pravo rješenje da pacijent to googla. Mislim da moramo zaista imati informacije o e, tome gdje se mogu naći takve informacije. Ono što je rekao Peter Lize je još i bolje. Zapravo trebali biste imati pravni e, dio e, u uputi o lijeku i ovaj informativni dio, dio koji zapravo govori o lijeku samom. I ako vas onda zanimaju te pravne začkoljice, možete se time, možete to ići čitati, ali ako se radi o uputama za pacijente, to se može tiskati na više jezika ili na jeziku zemlje na engleskom. I ako imate jezične manjine eh, u svojim zemljama, primjerice to je slučaj u Italiji, možete to tiskati i na jeziku te manjine. I kao što je rekao Peter Lize, ne bismo mogli to tiskati na svim jezicima, jer inače bi to bilo kao knjiga ali možete imati ove jasne i relevantne informacije na e, više jezika i mislim da bi pacijentima to bilo od velike koriste. Hvala, gospođa Dornana. <clears throat> Merci, madame la présidente. Oui, effectivement, les recommandations de la Commission européenne pour rendre les... Hvala lijepo. E, dakle, mi se slažemo s ovim e, inicijativom komisije da informacije namijenjene pacijentima budu jasnije. Međutim, zanima me koje su sljedeće faze koje je predvidjela komisija kako bi se poboljšale informacije koje se moraju dostaviti pacijentima i kada komisija namjerava izmijeniti smjernice o dakle, uputama o lijeku, informacijama na ambalaži lijekova. Jedan od manjaka tih informacija je nedostatak jasnoće kada je riječ o nuspojavama. To je često navedeno bilo kakvim redom, neovisno o tome koliko su učestale i koliko su ozbiljne. E, dakle, kada komisija namjerava predložiti poboljšanje kada je riječ o informacijama o nuspojavama lijekova? Postoje neki lijekovi koji se prodaju bez recepta i kod e, korištenja takvih lijekova pojavljuju se jednako veliki problemi kao i kada je riječ o lijekovima koje izravno prepisuju liječnici, posebno ovdje mislim na antihistaminike. Thank you very much. Hvala, gospođo Salomon. Molim vas da reagirate na ovo što je rečeno. Hvala da, e, nama je jasno zašto je ovo izvješće tako važno. I htjeli bismo na jedan pozitivan e, način gledati na budućnost da se dakle, riješe ti problemi koji su navedeni u izvješću. Što se tiče ovoga što je rekao dr. Lize, slažemo se s njegovom analizom vezano za e, ove ključne informacije koje će biti onda u tom e, okviru tiskane na kutiji i možda bi to zaista moglo biti korisno za pacijenta, ali kao što je ukazao doktor Lize, moramo kritičnije malo to razmotriti zato što postoje druge informacije u uputi o lijeku koje se onda ne nalaze u ovom okviru i onda to može biti potencijalno opasno jer je to važno za pacijenta. Mi surađujemo sa Europskom agencijom za lijekove i razmatramo informacije koje bi bile važne i za e, ljude u medicinskoj profesiji, ali i za pacijente. Jer čak i ako te informacije uvrstimo, trebamo to učiniti na pravi način. Na pravi način vezano za to koje informacije trebaju biti tamo, tako da to bude prilagođeno svakom pojedinom lijeku, e, svim pacijentima i da zaista može e, pomoći e, pacijentima, s druge strane da tu budu i da ne budu zanemarene druge važne informacije. To moramo još dobro razmotriti i mislim da u ovoj suradnji sa Europskom agencijom za lijekove ćemo na kraju imati i više elemenata. Doktor Lise spominje i antibiotike. To je jedan primjer e, raznolikosti jer antibiotici su e, jedna kategorija lijekova gdje treba eventualno uključiti i e, druge karakteristike tih lijekova. Znači moramo točne informacije, prave informacije dati za različite lijekove i za različite pacijente. Ne smijemo biti negativni, moramo bolje e, razmotriti e, koje i kakve informacije bi bile od koriste za pacijente. A što se tiče razumljivosti tih informacija, dakle koliko su one pristupačne u smislu jezika, u smislu korisnosti informacija, izvješće naglašava da je to jedan od problema e, upute o lijeku, da nije svaki puta lako razumjeti taj jezik. I mi zapravo analiziramo situaciju sa kolegama iz Europske agencije za lijekove. Kao što sam već rekla, jedno od problema koji su naglašeni u izvješću je to da pacijenti trebaju e, aktivnije sudjelovati u ispitivanju, odnosno testiranju tih e, informacija. Znači, e, podaci bi trebali u budućnosti biti testirani na pacijentima. Pacijenti bi trebali ih pročitati i dati svoju ocjenu. Znači, oni bi trebali u kasnijim fazama razvoja uputa o lijeku e, biti aktivnije uključeni. I onda, e, kako se razrađuje e, ta uputa o lijeku, onda bi pacijenti to čitali i vidjeli da li su te informacije korisne i da li su razumljive. Dakle, na kraju tog procesa razrade upute o lijeku. Kao što sam rekla tokom eh, svoje prezentacije, što se tiče prijevoda tih informacija, sa agencijom razmatramo moguća rješenja eh, tako da se poboljšaju smjernice za prevođenje, tako da se sve subtilnosti koje su sadržane u tim informacijama u originala, dakle da budu na pravi način prevedene na sve jezike Europske unije. Dakle, mi pokušavamo razmotriti e, na koji način možemo pozitivno sve te probleme riješiti, ali moramo svakako bolje shvatiti o kojim problemima se radi i koje informacije trebamo uvrstiti. Mislim da je gospođa Grostet, zastupnica Grostet, e, ukazala na isto, iste te probleme. I su da postoji sad još jedna razina tih informacija, to je svakako jedna stvar koju treba analizirati. Što se tiče digitalizacije, da, mi razmatramo rješenja e, gdje bi e, bio na raspolaganju i E, taj digitalni, e, digitalna uputa o lijeku koja bi dakle bila od koriste za pacijenta, ali ne smijemo e, sada odustati od ovih tiskanih papirnatih uputa o lijeku koje su posebno važne za starije pacijente koji nemaju pristup elektronskim medijima. Što se tiče ovog pitanja zastupnika Dofrana o jezicima, u zakonodavstvu postoje određeni uvjeti vezani za jezik, znači te informacije moraju biti e, dostupni na službenim jezicima zemalja članica. Znači na zemljama članicama je da riješe taj problem e, sa nacionalnim manjinama, ali svakako ljudi koji žive u zemlju gdje je na tržištu taj proizvod trebaju moći razumjeti informacije o tom pacijentu. A što se tiče turista, ne bi bilo moguće e, riješiti e, tu situaciju da imate na svim službenim jezicima Europske unije uputu o lijeku. I konačno što se tiče ovog zadnjeg pitanja, Jasne informacije o jezicima su vrlo važne, kao što sam rekla, mi sada e, nastojimo da se na pravi način prevedu e, sve te upute. Što se tiče e, dostupnosti ovih informacija na svim jezicima, hoću naglasiti ovo. Sažetak opisa svojstva lijekova i upute o lijeku, oni su dostupni za proizvode koji su na središnjoj razini odobreni. Oni su dostupni na stranicama Europske agencije za lijekove i komisije, ali morate također imati na umu da većina odobrenja za stavljanje na tržište se to se radi na nacionalnoj razini. I e, što se tiče NUS pojava e, i NUS načina na koji se te informacije e, daju, moram reći dakle da pacijenti testiraju način na koji su predočene te informacije. Dakle, grupe pacijenata su to testirale i mi ćemo raditi sa Europskom agencijom za lijekove kako se tokom cijelog procesa odobravanja e, lijeka e, to testira na pacijentima kako bi taj e, završni proizvod bio takav da ga mogu lako pročitati i razumjeti pacijenti. Hvala vam. Imali smo još jedno pitanje gospodina Lize. Molim vas samo budite kratki. Biću kratak jer imamo još toga na dnevnom redu. Međutim, nažalost, nismo čuli ništa o vremenskim rokovima Smatra li komisija da bi se trebala ispričati zbog ovog kašnjenja od e, četiri godine? I može li nam obećati da će biti brži? Hvala lijepo. Izvolite, odgovorite. Uh, da, imali smo neke teškoće. Nikad nismo zadovoljni kada izvješća kasne. Smatramo da je ovo važno izvješće. Imamo velik broj obaveza i njima se ozbiljno bavimo. Što se tiče vremenskih rokova, u kontaktu smo sa kolegama iz Europske agencije za ljekove, tražimo pragmatična rješenja. Nije u našem planu rada da se bavimo revizijom zakonodavstva. Dakle, nemamo sada to u planu. Zato pokušavam odgovoriti dakle sa, da, uz pomoć Europske agencije za lijekove u skladu sa postojećim zakonodavnim okvirom. Uvjeren se da možemo puno toga postići unutar ovih okvira. Pokušavamo raditi što bolje možemo, ali molila bih vas za razumijevanje, zato što ovo sve dolazi u kontekstu u kojem se nosimo sa Brexitom. Imat ćemo tu poteškoće i molim vas za razumijevanje. Mi radimo dakle sa Europskom agencijom za lijekove, kao što sam već istaknula. Hvala vam na kratkom odgovoru. Idemo na točku 9 dnevnog reda, to je razmjena gledišta s komisijom o ekologizaciji zajedničke poljoprivredne politike. Dajem e, riječ gospodinu Basku, direktoru DG Agria. Merci beaucoup, monsieur le président. Bonjour à tous. Hvala gospodine predsjedavajući, lijep pozdrav svima. Ja vam danas želim predstaviti trenutno stanje kada je riječ o vođenju ekologizacije, takozvanom greeninga, u zajedničku poljoprivrednu politiku. Dvije godine nakon što je to uspostavljeno 2015. godine, koristit ću se, koristit ću se PowerPoint prezentacijom. Na samom početku vas želim podsjetiti na politički kontekst u kojem je uvedena ekologizacija. To se temelji na rezultatima dubinske analize ekologizacije, dakle o tom ću govoriti kasnije i nakon toga ću reći o izmjeni delegiranog akta o ekologizaciji kojim komisija želi bolje odgovoriti na prve rezultate te dubinske analize i na kraju ću iznijeti nekoliko zaključaka. Dakle, prije svega je važno da se prisjetimo da je ekologizacija donesena u novom političkom okviru kojim je cilj promicati održivu poljoprivredu u Europskoj uniji. Postoje tri međusobno povezana cilja, kao prvo pomoći proizvođačima da se prilagode novim socioekonomskim, ekološkim i teritorijalnim izazovima, zatim osigurati dugoročnu održivost i potencijal proizvodnje Europskoj uniji na način da se zaštite prirodni resursi te poboljšati ekološki otisak u poljoprivredi. Kako? E, na način da se bolje iskoriste instrumenti zajedničke poljoprivredne politike, kako bi se bolje iskoristili javna i privatna dobra i u tom smislu ovdje vidite uvođenje zelenih izravnih plaćanja, što je zapravo najinovativniji dio ove reforme. Ta plaćanja su uvedena i zapravo su negdje između poštivanja uvjeta i pomoći e, za ekologizaciju u ruralnom razvoju. Tu postoje e, neke prakse koje su dobre za okoliš i poljoprivredu na velikim poljoprivrednim površinama E, koje već dobivaju pomoć i to e, kako bi se poboljšale mjere koje agroekološke mjere koje pokrivaju oko 25% teritorija. Njih ima tri. Kao prvo to je poboljšanje sekvestracije ugljika, zatim poboljšanje agronomskih e, oblježja tla te e, područja od ekološkog interesa, EFA, na način da se zapravo zaštiti biološka raznolikost. Uvođenje ekologizacije je bilo predmet dvaju dubinskih analiza, dviju dubinskih analiza od 2015. godine. Dakle, prva analiza odgovara onome što nazivamo analizom nakon prve godine od kad je uspostavljena. Dakle, komisija je u travnju 2014. godine donijela delegirani akt o ekologizaciji, te komisija s obzirom na iznesene komentare obećala da će provesti reviziju nakon prve godine, posebno vezano uz administrativno opterećenje i utjecaj na proizvodnju, te e, utjecaj na jednaka, jednake uvjete uz mogućnost izmjene delegiranog akta prema potrebi. Zatim imamo izvješće iz ožujka 2007. godine o područjima od ekološkog interesa. Dakle, cilj je bio da se do ožujka 2017. godine izvrši evaluacija e, uspostave tih područja kako bi se e, povećala njihova površina sa 5 na 7%. Osim toga, u ovom izvješću je iznesena i preliminarna analiza potencijalnog ekološkog e, utjecaja tih ekoloških zona. Dakle, koji su prvi rezultati e, nakon prve godine provedbe? Kao prvo treba reći da je još uvijek preuranjeno da bi se dala stvarna ocjena učinka na okoliš, budući da je ekologizacija uvedena 2015. godine, prema tome e, utjecaj na kvalitetu tla i na vodu još uvijek se ne može izmjeriti na pouzdan način. Međutim, ono što primjećujemo je da je pokrivenost poljoprivrednih površina e, na kojima se primjećuje ekologizacija dosta značajna. Dakle, e, barem dakle 70, barem 75% je podložno uvođenju barem jedne mjere ekologizacije, a ovih 25 preostalih poslo su i proizvođači iz eh, ekolo, koji se bave ekološkom poljoprivredom. Dakle, to su koji primjenjuju prakse koje su dobre za okoliš. Prema tome, ovaj postotak je dobar indikator eh, kako poboljšati eh, dakle performanse poljoprivrede u području zaštite okoliša. Zatim 2015. i 2017. godine, 2016. godine je 9% obradivih površina bilo prijavljeno kao e, zonama od ekološkog interesa, što je iznad propisanih 5%. Zatim, stalni pašnjaci su zaštićeni na razini Europske unije, a 16% njih je proglašeno ekološki osjetljivima, tako da dobivaju dodatnu pomoć, svaka parcela dobiva dodatnu pomoć i tu se zabranjuju određene djelatnosti, tako da možemo reći da se tu primjećuje značajan ekološki učinak na tim stalnim pašnicima. Ovo je grafički prikaz geografske raspodjele ekologizacije spomenuo sam 75%, međutim to postoje velike varijacije, ovisno o državama članicama. Ovdje imate svih 27 država članica, dakle jedna država članica nedostaje i ovdje se vidi da ovisno o tome koliko je raširena ekološka poljoprivreda u pojedinoj državi članici, da postoje i varijacije u tom postotku. U nekim eh, zemljama je 9% površine proglašeno ekološki, e, zonom od ekološkog interesa. Dakle, tu postoje 18 različitih tipologija. 2015. i 2016. godine gotovo je 90% tih zona od ekološkog interesa sastoji se od tri tipa. Kao prvo e, biljke kojima se fiksira dušik, zatim zemlja na ugaru 38%, i takozvani catch crops oko 15%. Dakle, tu imamo zapravo tri dominantna tipa i u 2015. i u 2016. godini. Što se tiče izvješća iz ožujka 2017. godine, predstavio sam vam osnovne, glavne rezultate u području ekologizacije. U ovom izvješću se pokušava vidjeti e, utjecaj e, zona od ekološkog interesa i to na temelju istraživanja, e, uključujući i istraživanja koje provodi e, komisija. I tu je ustanovljeno da je to pozitivno utjecalo kako na biološku raznolikost, tako i na ekosistemske ekosustave, bilo da je riječ o polenizaciji, erozi tla ili nekim drugim pojavama, a sve to ovisi u velikoj mjeri ovisno o površini tih područja, a isto tako i pravilima e, upravljanja takvim područjima. Sve analize su pokazale da su e, sve zone od ekološkog interesa pozitivno utjecale na ekosustave, ali e, posebno i najjači zapravo utjecaj su imala zemljišta na Ugaru, a najmanje su utjecala dakle, e, te, dakle, catch crops. što se tiče zemljišta na Ugaru, dakle pokazalo se da je mnogo bolje da budu e, pokrivena e, različitim vrstama cvijeća i posebno je bilo važno u kojoj mjeri se koriste pesticidi. I zaključno, e, dakle vezano uz ovo izvješće iz e, ožujka 2017. godine, spomenut ću samo dvije stvari. U svjetlu informacija koje imamo i koji govore o tome da je stopa zona od ekološkog interesa dvostruko veća od onoga što je komisija propisala. Komisija smatra da nije potrebno povećati stopu sa propisanih 5% na 7%, nego da treba ohrabriti poljoprivrednike da e, biraju one zone od ekološkog interesa koje će više imati bolje, postizati bolje rezultate u odnosu na biološku raznolikost. Dakle, s jedne strane bi trebalo prilagoditi postojeća pravila tim zonama kako bi ona bila razumljivija i lakše provediva i to bi trebalo također povećati njihovu atraktivnost kod poljoprivrednika, a što bi trebalo e, poboljšati ekološku e, uspješnost te politike e, ekologizacije. Što se tiče mogućih izmjena delegiranog akta, postoji 14 mjera simplifikacije i poboljšanja e, koji su predviđeni za ovaj delegirani akt. Dakle, cilj je e, pojednostavniti pravila, smanjiti rizike, povećati fleksibilnost i poboljšati pravila upravljanja tim površinama kako bi se povećala ekološka e, performans, ekološke performanse tog instrumenta ekologizacije. Ovdje imamo 14 prijedloga u izmjenama delegiranog akta o ekologizaciji. Neću vam sada nabrojati svih 14 predloženih mjera. Samo ću spomenuti prijedlog koji je zapravo najambiciozniji, koji je izazvao najviše rasprava a to je ovo što možete vidjeti na dnu slajda. Riječ je o prijedlogu da se zabrani korištenje pesticida e, kada je riječ e, o zonama od ekološkog interesa, dakle kada je riječ e, o tim biljkama koje fiksiraju dušik ili pak o zemljištu na ugaru i koje su sljedeće faze vezano za ovaj delegirani akt. Ovaj delegirani akt je komisija donijela sredinom veljače 2017. godine. Stupanje na snagu je predviđeno sredinom 2017. godine nakon postupka pregleda u parlamentu i vijeću. Inače, parlament je produžio taj rok za četiri mjeseca do 15. lipnja, a glasovanje u odboru za poljoprivredu će se održati sutra, dakle 30. svibnja, a stupanje na snagu će biti najkasnije 2018. godine, s time da postoji mogućnost da one države članice koje to žele za određene mjere, e, dakle, da ih uvedu još ranije, odnosno 2017. godine. Što se tiče zaključaka, želim spomenuti da s obzirom na, nakon dvije godine e, uvođenja, nakon dvije godine provedbe, ekologizacija je pokazala da je dala neke vrlo pozitivne rezultate. Preliminarni rezultate kada je riječ o uticaju na okoliš također su obećavajući. Međutim, i sada dolazim do trećeg zaključka, mi smatramo da je nužno da se poboljša učinkovitost e, tih mjera ekologizacije na način da bi se povećala legitimnost e, izravnih plaćanja za ekologizaciju, što je važno u predstojećim razgovorima o budućnosti ZPP-a. I na kraju, provedba ovog, e, ovih izmjena delegiranog akta je za nas ključan korak u poboljšanju učinkovitosti mjera ekologizacije. Hvala. Hvala vam. Imamo vremenska ograničenja za intervencije zastupnika. Riječ ima zastupnika Gerbrandi. Ne znam otkud početi jer imam više pitanja. Koliko e, slušate, odnosno čitate izvješća revizorskog suda. Oni su iskritizirali zajedničku poljoprivrednu politiku. Dakle, ona se bavi uglavnom rashodima, dakle više nego performansama kada je riječ o poticajima. Također ciljeve se ne provode putem e, uredbi, imamo problem sa e, pokazateljima. Da postoji jedan fundamentalni problem sa, sa zajedničkom poljoprivrednom politikom. Inače, kada govorimo o javnim politikama, dakle imamo novac, kažemo koji su ciljevi i onda izrađujemo politiku. Sad imamo novac, želimo ga trošiti i onda razmišljamo kako nam politike trebaju da bismo taj novac potrošili. To je ono što je rekao revizorski sud i to više puta. Istovremeno vidimo, kada govorimo o stanju u okolišu, da imamo problem sa bioraznolikošću u poljoprivredi, sam gledala vašu prezentaciju. To je kvantitativna analiza. To je toliki postotak ovoga, toliki onoga. Ali što je sa utjecajem? Što to znači za bioraznolikost? Možda se dakle ove zone, EFA, područje od ekološkog interesa, možda se to odnosi na nešto drugo. I moje općenito pitanje je kakvu ćete analizu napraviti kako biste imali jedan pristup koji se bavi outputom. Ne smeta mi da se troši sav novac na poljoprivrednu politiku, ali ako se postižu rezultate kako za poljoprivredu, tako i za okoliš, odnosno bioraznolikost. Zastupnica Oken, minuta i pol. Hvala lijepo. ja ću, e, ja sam pratila sad ovo izlaganje Imamo takvu situaciju u svim državama, dakle, dajemo novac besplatno, bez ikakvih zahtjeva. I e, potom gledamo ove male dijelove, ove zone FA. I e, doista izgleda da se koncentriramo na kvantitetu, ali na kvalitetu. to doista ne pomaže ovom gubitku bioraznolikosti. Dolazim iz zemlje gdje imamo velika zelena područja, ali ona su jako zelena. Ona su, moramo ih e, zaštititi. I ukoliko biste mogli odgovoriti dakle na ove podatke koje smo dobili od udruga za zaštitu ptica i tako dalje. Dakle, da im damo konkretne odgovore. Dakle, da čujemo jasnu ambiciju da se želimo baviti kvalitetom, a ne samo kvantitetom. Hvala, zastupnica Miller. Ja, vielen herzlichen Dank. Wir haben es ja jetzt gerade noch mal gehört. Hvala lijepa. Da, umjesto da u poljoprivredi imamo 5% EFA, bilo bi bolje da imamo 9%. To bi bio doista dobar pomak. To bi nam ujedno pokazalo i da poljoprivrednici žele preuzeti svoje obaveze i učiniti nešto po pitanju zaštite okoliša. Važno je za ovo područje od ekološkog interesa istaći da su u pitanju i obradive površine, na njima se sadi grah, soje i tako dalje. Upravo dolazim sa sastanka odbora Agri i smatram da je dobro imati ovu vrstu nasada, ali znamo da je ovo što se do sad učinilo bilo pozitivno, te me sada brine e, zašto se sada želi uvesti ova zabrana korištenja pesticida. To bi zasigurno smanjilo naš uspjeh. Jasno mi je da se želi proizvoditi Zdrava hrana, ti su ciljevi jasno naznačeni u našim politikama, ali moje pitanje je zašto se putem ove mjere žele uvesti dodatna ograničenja, a ovo se provodi tek godinu dana. Mislim da je prerano sada donositi takve mjere. Hvala lijepo, zastupnica Delaj. Hvala lijepo. Dosta toga je već rečeno od strane kolega. Ja sam e, jako zainteresirana za ove mjere koje se žele uvesti ekologizacijom, ali trebalo bi prekinuti s ovim prijedlozima poput zabrane korištenja pesticida u ovim zonama, to doista nema smisla. trebamo ne zabranjivati e, dakle pesticide koji nisu štetni po okoliš. Mislim da bi doista trebali prestati e, sa ovim e, podmetanjem klipova, onima koji se bave svojim poslom, koji daju sve od sebe. Dobro je baviti se ekologizacijom, ali ne na štetu poljoprivrednika. Također treba pojednostaviti ove mjere koje su pokrenute prije tek, e, prije tek tri godine, a koje su nažalost evo u međuvremenu dovele samo do e, kompliciranja dakle postojećih e, procedura, govorimo o poljoprivrednicima koji jako puno ulažu i jako malo toga dobivaju na koncu. Zastupnica Šajer Pirik, hvala vam. Nadovezujem se na ono što su rekli kolege koji su se javili upravo sada prije mene. Govorimo o terenima koji su u vlasništvu poljoprivrednika. Tamo se događa mnogo toga što mi ne znamo ovdje. Mm, Znam da su neki posadili razne vrste cvijeća na, na, ovom vrst, na ove vrste terena i to sad nije ušlo u ove izračune. Vrlo je teško ove mjere kvantificirati. Moramo vidjeti na koji način nagraditi poljoprivrednike e, radi onoga, zbog onoga što rade. Ne smijemo zaoštravati stvari. Trebali bismo omogućiti da poljoprivrednici, organizacije poljoprivrednika, mali oblici dakle udruživanja, da nekako pomiriti sve te interese, ne raditi kao što smo radili do sad. E, zastupnik Neuhaus, hvala. Evo vidjeli smo sada ono što se misli o ekologizaciji. Ali što je sa glavnim dionicima, sa poljoprivrednicima? Čini mi se da su oni ovdje malo zaboravljeni. Kada bi se njih pitalo što misle o ekologizaciji, mislim da bi bilo doista zanimljivo čuti njihove odgovore. Na njihove na njihova gospodarstva dolaze razni dužnosnici, tu mjere e, njim stabla koje su tamo prisutna, čitav niz gluposti koje poljoprivrednicima doista teško prihvatiti. Imamo čitav niz mjera koje bi trebalo uh, uskladiti sa delegiranim aktom, ali izmijeniti sada čitavu seriju kriterija da nismo imali vremena za evaluaciju mi se doista čini uh, pretjerano. U nekim smo pogledima uspjeli, popraviti stvari, sada želimo ponovno sve mijenjati. Ukoliko smatrate da je to dobro i da bi valjalo možda bi povećati uvoz iz Argentine ili Brazila, onda nastavite ovako jer suprotnom će se dogoditi upravo to. Hvala vam, a da riječ komisiji da reagira, izvolite. Merci, Monsieur le Président. Hvala. Što se tiče ovih eh, komentara vezano uz eh, primjenu ekologizacije i vezano uz prijedlog komisije o izmjenama delegiranog akta pokušat ću odgovoriti na ta pitanja i želim prije svega podsjetiti na činjenicu da ZPP nije samo omotnica sredstava koja se troše za poljoprivredu. Dakle, riječ je o važnim vrijednostima kao što je održivo upravljanje prirodnim resursima, sigurna opskrbna hranom i ravnopravnost na teritoriju i u tom smislu su definirane neke mjere koje su pretočene u pomoć za poljoprivredne kako bi oni bolje gospodarili svojim e, svojim dakle gospodarstvima i kako bi mogli proizvoditi poljoprivredne proizvode koje su potrebni europskim potrošačima. Dakle, ta je mjera definirana prema nekim potrebama što omogućuje bolju kontrolu i upravljanje tim e, političkim instrumentima. Unazad nekoliko godina pokušali smo unijeti i neke pokazatelje uspješnosti, posebno kroz drugi stup i kroz sustav uvjetovanosti. To je jedan smjer kojim ćemo nastaviti ići i mi ćemo nastaviti promišljati u tom smislu i u sljedećim godinama. Vi ste govorili više o kvantitativnim nego o kvalitativnim kriterijima. E, to je upravo ono što mi pokušavamo postići, ali moramo biti svjesni da je ekologizacija uvedena prije samo dvije godine, 2015. godine, dakle ovo je sada tek treća godina njezine provedbe i što se tiče utjecaja na okoliš, bilo da je riječ o kakvoći zraka, o tlu ili o vodi, ne možemo još imati brojčane podatke, ne možemo znati u kojoj mjeri ta politika ekologizacije utječe na okoliš. Mi surađujemo sa istraživačkim centrima i sveučilištima u Europskoj uniji i vidimo da se utjecaj na okoliš, okoliš može procijeniti tek kroz razdoblje od 10, 15 ili 20 godina, posebno kada je riječ o kakvoći vode. Tako da mislim da moramo biti skromni, moramo biti svjesni kojim informacijama raspolažemo, a to su informacije o površinama na kojima se provodi ta politika ekologizacije. A također je jasno i mislim da je to možda e, osnovni zaključak koji možemo izvući iz ove dvije dubinske analize koje se bave ekologizacijom. Dakle, sve znanstvene studije potvrđuju da bilo da je riječ o e, proizvodnji e, ekosistemskih proizvoda ili o biološkoj e, raznolikosti, da su neke površine bolje prilagođene tome od drugih. Dakle, mi putem ovog delegiranog akta želimo usmjeriti poljoprivrednike na korištenje onih površina koje će biti ekološki prihvatljivije, koje će se koje će imati bolji utjecaj na okoliš, međutim mi ćemo to moći mjeriti kroz nekoliko godina. Kada razgovaramo sa poljoprivrednicima, mi smo često s njima u dijalogu, vidimo da e, oni imaju neke bojazni i dakle imali su bojazni i prije samog uvođenja ekologizacije i to posebno vezano uz kompleksnost samog sustava i mi smo toga svjesni, mi znamo da je sustav ekologizacije dosta kompleksan i birokratiziran i upravo iz tog razloga nastojimo putem ovog delegiranog akta poboljšati situaciju. Ja sam spomenuo 14 mjera poboljšanja i simplifikacije. 13 mjera od tih 14 idu u smjeru simplifikacije. To je u interesu poljoprivrednika kako bi se bolje provodila politika ekologizacije. Međutim, tu je također spomenuta i bojazan koja se tiče utjecaja na okoliš jer jedan od ciljeva ZPP-a jest da se osigura održiva poljoprivredna proizvodnja kroz duže vrijeme i zato je ključno da se da poljoprivrednici e, imaju poticaj kako bi provodili poljoprivredne mjere koje će biti ekološki prihvatljive, prihvatljive za klimu i u tom smislu ima smisla poboljšati instrumente kao što su ove zone EFA i općenito instrumenti za ekologizaciju. Želimo li uistinu usmjeriti svoje napore, a to je dakle na cilj da se očva i dalje razvija biološka raznolikost, smatramo da bi bilo bolje da se zabrane sredstva za zaštitu bilja na ovih 5% obradivih površina e, na kojima se primjenjuju mjere ekologizacije, umjesto da se odobri e, uporaba pesticida, bilo da je riječ o pčelama ili o nekim drugim životinskim vrstama koje su prisutne na tim poljoprivrednim površinama. Mislim da će to imati pozitivan utjecaj. Dakle, ovdje zapravo imamo problematiku koja se tiče administrativne složenosti i simplifikacije te poboljšanje e, utjecaja na okoliš i e, to je upravo ono što pokušavamo postići putem ovog delegiranog akta, budući da se ovdje pojednostavljuje struktura za ekologizaciju i to kroz jedan pristup koji će dati bolje rezultate i to je jedna rasprava koja se odvija u kontekstu e, buduće zajedničke poljoprivredne politike u razdoblju nakon 2020. godine. Hvala vam. Prelazimo na točku 10 dnevnog reda dajemo dakle riječ gospođi Aleksandri Nikola Pulu, dakle ona će nam govoriti o označivanju alkoholnih eh, pića. Yes, eh, Thank you very much. Dobar dan, hvala lijepo. Poštovani zastupnici, hvala vam što ste nam pružili priliku da vam predstavimo svoja stajališta o nedavno usvojenom e, izvješću, dakle, o označavanju alkoholnih e, pića. Riječ je o jednoj temi kojoj se e, već dugo razgovara. Dakle, to je povezano i sa uredbom o informacijama o prehrambenim proizvodima. Dakle, mi smo usvojili ovo izvješće koje predviđa dakle popis odnosno sastav dakle alkoholnih pića. Dakle, ovdje prije svega želim reći da ovdje postoji veliki interes za ovim informacijama kod tri četvrtine e, dakle, potrošača koji žele dobiti, e, koji žele znati ove podatke, dakle, za alkoholna pića, jednako kao što se to do čini za prehrambene proizvode. Dakle, čak i kada je ova, informacija dostupna i izvan same etikete proizvoda, potrošači su za nju zainteresirani. Također to nam pokazuje da oni kad kad nisu svjesni svih sastojaka koji se mogu koristiti u proizvodnji alkoholnih pića, te također nisu uvijek upoznati sa nutritivnom vrijednošću sastojaka. Značajan broj e, potrošača želi znati koja je energetska vrijednost alkoholnih e, pića i e, kaže da želi smanjiti vlastitu konzumaciju alkoholnih pića na toj osnovi. Dakle, jedan od ključnih ciljeva ove, ove uredbe jest da potrošači mogu donijeti informiranu odluku. Dakle, popis sastojaka i deklaracija o dakle, energetskoj vrijednosti su sada dakle predmet e, ove preporuke. Tu je potom ekspanzija za unatak nekoliko godina, dakle od strane industrije da pruži ove podatke na etiketama. Vidjeli smo da se stajalište industrije promijenilo kada ga usporedimo sa onim iz 2007 možemo vidjeti da su u prošlosti da, da industrija dakle, bila ne, nezainteresirana za davanje tih e, podataka. Međutim, sada većina u tom sektoru smatra da potrošači moraju znati dakle, e, sastav i nutritivnu vrijednost alkoholnih pića. To se ogleda i u činjenici da velik broj alkoholnih e, pića koji je prisutan na tržištu, da već ima dakle, prisutan e, dakle, popis sastojaka i nutritivnu vrijednost. To pokazuje dakle, svijest ovog sektora kada je riječ o očekivanjima potrošača. Oni žele govoriti na ta očekivanja I sektor se priprema dakle odgovoriti na želju potrošača da znaju što je ono što piju. Mi smo uzeli u obzir ovaj razvoj događaja. Smatramo da bi ova inicijativa trebala biti prepuštena sektoru, dakle u prvoj fazi, dakle da predlože na set mjera kojim će odgovoriti na očekivanja potrošača i to na osnovu dosadašnjeg iskustva. Zbog toga pozivamo dakle industriju alkoholnih pića da u roku od godine dana, dakle do idućeg proljeća, dakle izrade prijedlog kojim će dati dakle popis sastojaka, energetsku vrijednost svih alkoholnih pića i na taj način će omogućiti dakle potrošačima da donesu, da donesu informiranu odluku. Potrošači imaju pravo biti u potpunosti informirani o onome što piju, kada je riječ o alkoholnim pićima, zaključujemo da nema objektivnih razloga dakle, za nepostojanje ovih podataka na ambalaži alkoholnih pića. Također iz održanih konzultacijama sa državama članicama i dionicima zaključeno je da bi se prema svim alkoholnim pićima trebalo postupati jednako i da nema razloga da se posebno koncentriramo na alkopopove. Dakle, vjerujemo da se treba odgovoriti na želju potrošača i da bi to trebalo biti ono što bi trebalo voditi industriju u daljem razvoju ovog prijedloga. Što se tiče e, komisije, za nas su ovi zaključci prilika za industriju da bude transparentna prema potrošačima ali da pokaže da je samo regulacija jedan važan alat boljeg zakonodavstva i da može biti uspješan. Hvala lijepa. Uh, Hvala lijepo, zastupnica Grostet. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Hvala lijepa. Ja sam izvjestiteljica za ovu temu, te sam e, zato zatražila riječ. Dakle, izvješće komisije dobivamo sa dvije godine zakašnjenja. Problem je što je to sada dovelo do fragmentacije na tržištu 12 država članica ima pravila koja se tiču označavanja alkoholnih pića. Primjerice u Austriji trebate navesti i količinu šećera. E, neke druge države tek planiraju uvesti mjere. I sada dolaze ovi zaključci komisije. Željela bih e, reći da su upravo e, ministri e, bili ti koji su htjeli uvođenje ovih propisa. Oni su uglavnom htjeli da se to bavi da, alkopopovima. Međutim, za njih još nemam odgovarajuću definiciju. i zbog toga su na početku rada alkoholna pića bila isključena iz e, ovog e, projekta. A, dakle, prijedlog smo trebali dobiti, kao što sam već rekla, prije dvije godine. Dakle, kako uključiti označavanje, dakle, kako ovim označavanjem proizvoda obuhvatiti i alkoholna pića. Sada treba vidjeti kako nastaviti na ovom planu. Da, evo, nastojat ću biti kratka. Na etiketi valja navesti, dakle, sve sastojke, energetsku vrijednost, nutritivnu vrijednost, često u alkoholnom piću to bude sve nula, primjerice, zato su se neke države odlučile navesti samo količinu šećera. alkoholna pića, potom nisu sva ista. I malo mi je čudno da sada komisija sve prepušta ovom sektoru, odnosno tamošnjoj industriji. E, ja, ja pozdravljam samoregulaciju, ali doista se moglo možda dati neke smjernice industriji o tome ko, što točno navese, dakle količinu o kojoj se govori, to 100 mililitara i tako dalje. Dakle, nedostaju smjernice. I potom pitanje komisiji kako misle da će jedna jako mala tvrtka moći ispuniti ove obaveze. Oni možda uopće nisu dio nikakvog udruženja i na koji način će se oni sada uspjeti uskladiti sa novim pravilima, mislim pritom na plana male proizvođače e, piva, to su prava mikropoduzeća, a sada će imati ovu obavezu. Potom nutritivne vrijednosti ili su u pitanju srednje vrijednosti ili ćemo tu točno urediti što treba napraviti, pa moraju poslati uzorak e, vina ili piva u laboratoriji. Dakle, oni koji nemaju pristup interneta ili su možda starije e, životne dobi, a proizvode piće, doista ne znam kako će se snaći. Komisija ovdje doista nije obavila dobar posao. Osnovni prijedlog je u redu, ali doista nedostaju indikacije. Potom, sjećam se kada se počelo tek govoriti o ovome i vidim da i mogu se evo, mogu reći da su čak i neki sastavi proizvoda ulazili u pitanje intelektualnog vlasništva. To bi moglo značiti probleme Ispričavam se što sam vas prekinuo, ali doista imamo čitav niz govornika. Izvolite, zastupnica Grostet, jedna minuta. Merci beaucoup. Hvala vam lijepo. Budući da imam vrlo malo vremena, ja ću uistinu nastaviti rezimirati ono što sam htjela reći. Moram priznati da sam prilično ljuta jer takav zahtjev od strane Europske komisije uistinu je protivan interesu proizvođača, između ostalog i u vinogradarstvu i slažem se sa gospođom Somer da moramo razlučiti o kakvim alkoholnim pićima je riječ. Unazad nekoliko godina se već govori o ovom pitanju i dakle tu se moglo razgovarati o deklaracijama koje su toliko velike da se zapravo ne vidi niti sam naziv vina. Dakle, možete zamisliti kako to izgleda. To su dodatni troškovi za proizvođače, to je osim toga i beskorisno, s obzirom da je vino prirodan proizvod koji ima obilježja koja se razlikuju ovisno o berbi. Dakle, razlikuje se iz godine do godine. Ne možemo tražiti od vinara da mijenjaju oznake svake godine. Tako da tražimo od Europske komisije da se proizvođači vina izuzmu iz te obveze. Hvala, gospođa Borzan, jedna minuta. E, predsjedavajući, e, kratko, uvjetno podržavam e, potez komisije jer već dugo zagovaram snažnije mjere za suzbijanje zloporabe alkohola, osobito među mladim ljudima. Maloljetnici, osobito djevojke, su vrlo osjetljive na fizički izgled i većinom ne znaju u stvari da alkoholna pića sadržavaju mnogo kalorija. E, postoji trend samoregulacije u europskoj alkoholnoj industriji, osobito u pivskom sektoru. E, na pivima već duže vrijeme imamo znakove e, upozorenja za trudnice, vozače i slično, međutim oni nisu zakonska obveza. S druge strane, sektor vina i žestokih pića se protivi, odnosno opire uvođenju kako kalorija, tako i drugih oznaka. Njihova udruženja e, koja predlažu da se e, e, informacije daju preko weba ili preko QR koda smatram nedostatnim i neučinkovitim jer zahtijevaju dodatni angažman potrošača. U pravilu podržavam samo regulaciju, ali nekad su u pitanju djeca i mladi i ukoliko suradnja s komisijom bude nezadovoljavajuća, vjerujem da ćemo kao parlament znati odreagirati. Hvala. Thank you very much. now, Madam for one minute. Ja, Hvala na ovim informacijama. Zaista bolje označavanje alkoholnih pića je nešto što nam je potrebno i trebalo bi e, se to promicati jer je važno za potrošače da mogu sami odlučivati na osnovu tih informacija, a zato su im potrebne prave informacije i zaista to je veoma važno za razredu u kontekstu e, politike zaštite potrošača. Ne znam zašto vino, pivo i žestoka pića se ne mogu na isti način tretirati i e, Komisija je također tu uključila i odgovornost e, proizvođača. E, za mene su važni interesu malih, e, malih proizvođača, malih distilerija i mislim da bi to trebalo biti u direktivi za prehrambene proizvode. Hvala lijepo. Ja moram izraziti žaljenje što se ovdje ponovno zaboravlja na odgovornu konzumaciju. Mi ne tražimo od proizvođača da se stave na mjesto liječnika. Od kada liječnik eh, ne brani trudnicama zabranu konzumacije određenih proizvoda? Što se tiče označavanja proizvoda, Žao mi je, ali što se tiče Coca-Cola, tu se nalazi deklaracija o e, hranjivim vrijednostima, a mladi svejedno konzumiraju to piće, tako da to dovodi do problema s pretilošću. Dakle, ne mislim da će označavanje alkoholnih pića dovesti do značajnih promjena kada je riječ o problemima u području javnog zdravstva. Mislim da trebamo promicati odgovornu konzumaciju, a konzumacija e, alkoholnih pića se razlikuje od, ovisno o tome jesu li zemlje na sjeveru ili na jugu, na istoku ili na zapadu Europe. Dakle, mislim da to treba prepustiti državama članicama, a ne da se uređuje iz Brisela. Da, hvala. Mislim da zaista nas ne umiruje činjenica da organizacije koje lobiraju za industrije i dalje se opiru označavanju alkoholnih pića. To je već dugo ozbiljan problem i drago nam je da komisija konačno ima ovaj prijedlog, ali sad ćete to opet odgoditi za godinu dana i čekati e, da oni dobrovoljno nekakve inicijative pokrenu. I zapravo se e, umanjuju informacije o tome koliko je štetan alkohol. To zaista škodi vašem zdravlju. Koliko ljudi e, zna da alkohol izaziva rak? I zaista je važno da svi dobijemo e, razumljive i jasne, jednostavne informacije. Ne treba biti mnogo tih informacija, nego samo da znamo što je u tim proizvodima. I zaista bismo, e, ne bismo trebali zastupati više interese naših proizvođača nego na naših potrošača jer mi to nikad ne radimo na našem odboru. Nije dovoljno, ali ipak eh, hajde neki napad. Hvala. Zaista sam eh, brižljivo proučio ovo izvješće komisije. Ima tu puno razumnih stvari. Sektor bi se trebao sam regulirati, to je svakako jedan razuman pristup. A što se tiče samoregulacije, treba tu uzeti u obzir e, činjenicu da e, imamo zaista mnogo e, vrsta alkoholnih pića. Gospođa Grostet je ukazala na to da kod vina ne postoji ništa od nutritivne vrijednosti osim alkohola. Isto druga stvar je pivo. Ali kod nekih pića imate šećer, tako da je teško tu reći. A što se tiče pitanja trudnica, mislim da je tu važna edukacija. Mislim da sve žene u Europi znaju kako je opasno piti alkohol za vrijeme trudnoće. A što se tiče opasnosti e, vožnje u pijenom stanju, to isto svi znaju. Ali alkohol e, je naravno droga, pa je nekim ženama teško prestati piti za vrijeme trudnoće. Hvala vam. Po meni izvješće komisije sadržava brojne pozitivne elemente. Neophodno je potrošačima dati točne informacije. Međutim, treba razlikovati pojedine proizvode, primjerice vino, za razliku od ostalih alkoholnih pića. Ne govora samo industrijskoj eh, logici, već prije svega prirodnoj. Kalorijska vrijednost eh, količina alkohola, ovisa dakle o šećeru koji se nalazi u grožđu, to se mijenja iz godine u godinu zbog e, niza čimbenika koje je nemoguće predvidjeti. Jednako vrijedi za sulfite, oni se čak e, mijenjaju dakle prilikom punjenja i tako dalje. Zbog toga ova, ove etikete ne bi smjele postati dodatan administrativni teret e, za vinsku industriju. I ove nove etikete bi doista bilo nemoguće primijeniti na našu realnost. Nije, nije moguće izraditi posebne etikete za svaku vrstu vina, samo u Italiji bi to bilo 500 različitih etiketa. Ovo je doista važan aspekt za neka tržišta poput e, talijanskog. Naša mala i srednja poduzeća bi trebale mijenjati etikete iz godine u godinu. Zajednički cilj bi trebao biti pružiti točne informacije, da to ne ide na štetu e, poduzeća u smislu administrativnog tereta koje bi one teško snosile. Po meni bi zbog toga e, bilo najbolje, dakle, neobavezno istaknuti dakle, kalorijsku vrijednost. Hvala lijepo. Hvala, riječ ima zastupnik Dantan, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Ja vrlo često odlazim u trgovinu u subotu, kasno navečer i imam jedan veliki supermarket u blizini i vidim da e, mladi vrlo često traže alkoholna pića sa najvećim sadržajem alkohola i onda to miješaju s pivom. Dakle, ako je to cilj, onda nemojte računati na mene da ću glasovati za ovakve oznake alkoholnih pića. U redu, sad imamo pet minuta. Komisija može sada odgovoriti. Hvala. Pa što da kažem? Mislim da ova rasprava je pokazala da je ovo jedno kompleksno pitanje koje je dosta kontroverzno i moram priznati da za komisiju nije bilo lako finalizirati ovo izvješće. Jednu stvar samo da pojasnim, a to je da ovo izvješće nije tu da riješi problem neodgovornog, neodgovorne konzumacije alkohola. I nije ambicija niti cilj da se nađe rješenje za sve ove probleme koji e, su posljedica zdravstvenih problema koji su pak posljedica zloporabe e, alkohola. Dakle, radi se naprosto o pravu potrošača da zna s koji je sastav proizvoda koji koristi, koji troši i da se to stavi na etiketu i to je ono što vrijedi za sve druge prehrambene proizvode. Postoje druge mjere, druge aktivnosti koje komisija provodi u suradnji sa različitim sektorima i zemljama članicama kako bi se borilo protiv e, zloporabe alkohola. Je li ovo idealno, idealan zaključak? Komisija smatra da je to prvi korak. E, to je jedan konstruktivan prvi korak e, koji ide ka poboljšanju transparentnosti u informiranju potrošača. Mislim da postoje razlozi zašto je do sad e, ovaj sektor ostao nedovoljno reguliran i zašto tu imamo i dalje ta izuzeća. Znamo koji su to razlozi, no sve konzultacije su pokazale da objektivno nema razloga da se informacije o, sastavu alkoholnih pića ne stave na etikete. Da, možda postoje neke specifičnosti, recimo kod vina, žestokih pića mm, ili piva, ali te se specifičnosti mogu, odraziti u e, provedbi i u razvoju tog e, samoregulirajućeg pristupa. I ne bi trebali djelovati na e, samo načelo, trebali ili ne dati te informacije. Naravno, na drugi način će se e, sastojci navoditi kod vina, a drugačiji kod žestokih pića. Što se tiče e, nutritivne vrijednosti, e, htjela bih naglasiti da već postoji fleksibilnost u uredbi o deklariranju deklaracijama na alkoholnim pićima. Znači, dovoljno je da se samo navedu kalorije, a ne druge informacije koje trebaju biti u skladu sa tom uredbom drugdje navedene. Da li bi to trebalo možda biti stotinu grama da po uredbi to se e, predviđa ili odnosno 100 ml, ali uredba osim toga predviđa da se također i po e, porciji e, definira, odnosno definiraju sastojci i sektori mogu dakle testirati i deklarirati e, te podatke i po 100 grama, odnosno mililitara i po e, porciji. I to bi onda zaista bilo jako korisno. Da li bi to trebalo biti na etiketi ili negdje drugdje? Kao što znate, U ovom momentu e, mi e, znamo da je moguće te informacije dati i e, kroz druge kanale, a ne kroz etikete, no mi mislimo da bi bilo najbolje da to bude na etiketi, to je naša ambicija mi bismo htjeli, mi u komisiji bismo htjeli da to zaista bude tu. Gospođa Somer je tu naglasila važnost razrede nacionalnih mjera. Mm. Naravno, to e, je nešto na, to, na što trebalo ukazati, no htjela bih reći da većina nacionalnih mjera je već postojala prije usvajanja uredbe o informacijama o hrani i nakon usvajanja te uredbe je zapravo e, došlo je do kašnjenja u provedbi zato što e, smo dobili obavijest od strane Irske i Rumunjske. Gospođa Grostet je ukazala na specifičnosti i poteškoće e, u vinskom sektoru zbog različitih tvari i sastava koji se mijenja. Spomenula je i izgled etikete, dizajn, Mislim da je to nešto što zaista, e, budući da sada govorimo o etiketiranju, etiketama i već godinama raspravljamo o toj problematici, moram reći da je to nešto što nije e, karakteristično samo za vino. Imamo cijeli niz proizvoda gdje se recepti mijenjaju, sastojci se mijenjaju i proizvođači moraju udovoljavati uvjetima za e, podatke na etiketama. I na kraju samo želim reći da je komisija spremna surađivati sa sektorom e, u savjetodavnoj funkciji i naš povjerenik zaista želi vidjeti da sektor je voljan da radi zajedno s nama kako bi poboljšao trenutnu situaciju na tržištu. Hvala. Zahvaljujem komisiji na objašnjenjima, također zahvaljujem i prevoditeljima što su ostali tu 10 minuta dulje nego što je njihovo radno vrijeme. Hvala.